Uh, Dobar dan, dame i gospodo. Započet ćemo sa današnjim sastankom. Najprej uobičajeno usvajanje dnevnog reda. Želi li netko komentirati tu točku? Ne. Onda prelazimo odmah na drugu točku dnevnog reda, priopćenja predsjednika. Predsjednik nema nikakvih priopćenja. Pa možemo prijeći na treću točku dnevnog reda. Odobrenje zapisnika sa sjednice održanih 1. lipnja, 4. lipnja, 11. lipnja, 15. i 16. lipnja, te 22. i 20, do 23. lipnja. Hvala. I sada možemo prijeći na četvrtu točku dnevnog reda. Razmjena stajališta s veleposlanicima Meksika, Koreje, Turske i Australije i te otpravnikom poslova Indonezije koji predstavljaju skupinu MIKTA. Uvaženi kolege, srdačno pozdravljam naše goste koji će predstavljaju inovativno partnerstvo koje se zove MIKTA, koje se sastoji od pet zemalja, Meksiko, Indonezija, Republika Koreja, Turska i Australija. I to su E, e, gospodin e, Nikola gospodin Mark Higi veleposlanik Australije Dopustite mi da predstavim druge veleposlanike. Gospodin Juan Jose Gomez, Camacho, veleposlanik e, Meksika pri Europskoj uniji, gospodin Chongi a An, veleposlanik Republike Koreje pri Europskoj uniji, e, gospođa Uzer, e, zamjenica šefa izoslanstva Turske pri Europskoj uniji, gospodin Asa Silalai. E, ministar savjetnik, odnosno otpravnik po, privremeni otpravnik poslova pri poslanstvo Republike Indonezije e, pri Europskoj uniji. Iako Europska unija ima različite stupnjeve bilateralnog angažmana sa zemljama skupine MIKTA. Mi uvažavamo e, doprinos MIKTE međunarodnoj e, sigurnosti i svi i pozitivnim raspravama vezanim uz klimatske promjene i razvojnu pomoć. Stoga smo zahvalni što nam je pružena ova prilika da razmijenimo gledišta u ovom novom formatu suradnje i mogućnosti za e, danju suradnju u budućnosti sa zemljama skupine MIKTA. Sada ću e, dati riječ gospođi Smith na 10 minuta. A nakon toga ćemo čuti preostale četiri predstavnika na 5 minuta. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, velika je čast danas što sam ovdje s vama i veliko mi je zadovoljstvo predstaviti Mikta skupinu. Moram se ispričati u ime svog veleposlanika koji se razbolio iznenada, te stoga danas nije mogao doći. Isprike u njegovo ime. Već ste spomenuli e, da je zapravo skupina Mikta e, pridošlica, te stoga želim podrobnije predstaviti e, posebice s obzirom na činjenicu da je Australija nedavno postala zemlja koordinator u MIKTA skupini i sljedeće godinu dana ćemo obnašati tu dužnost. Iznijet ću vam australijsku perspektivu ove skupine. Kao što ste već spomenuli, gospodine potpredsjedniče, i drugi predstavnici će iznijeti svoje perspektive nastavno. Mislim da je ovo odlična prilika spomenuti neka od područja na kojima Europska unija i MIKTA dijele vrijednosti i interese. Prije dvije godine naših pet velikih zemalja se okupilo na sastanku ministara vanjskih poslova na marginama sastanka Glavne skupštine Ujedinjenih naroda u Njujorku i E, to je e, skupina koja obuhvaća Meksiko, Indoneziju, Tursku, Australiju i Južnu Koreju. Mi smo zemlje koje u našim zemljopisnim područjima imamo prilično velik utjecaj. Svaka zemlja je drugačija, ima svoje posebnosti, ima svoje prioritete, no ti prioriteti se nadopunjuju i zajedno možemo učiniti više nego da djeluje svaka zemlja pojedinačno. Malo konteksta, kombinirani zajednički odbor mikta skupine iznosi 5,8 trilijuna e, dolara BDP kombiniranih svih tih zemalja. Udio na tržištu će se naš povećavati. Naša, naša gospodarstva su 12, 13, 14, 15 i 16 i 17 gospodarstva na svijetu i rastu stopom koja je brža od stope rasta u prvih deset zemalja. Goldman Sachs je predvidio da će Meksiko uskoro postati najveća, najveće pete gospodarstvo od 2005. godine. PricewaterhouseCoopers su rekli da uz postojeću stopu rasta će do 2016. godine Indonezija postati sedmo gospodarstvo na svijetu. Turska će vjerojatno također ući u prvih deset gospodarstva, Australija i Južna Koreja će također aspirirati u tom smjeru. Dakle, zemlje mikto skupine predstavljaju veliki udio i trgovine e, sa Europskom unijom. Mi predstavljamo 235 milijardi eura e, roba i usluga koje se izvoze iz Europske unije i 170 milijardi eura u smislu uvoza u Europsku uniju. Naše stanovništvo iznosi 530 milijuna. Svaka zemlja je članica Ujedinjenih naroda, e, također skupine G20, svjetske trgovinske organizacije i globalnog partnerstva za razvojnu suradnju. E, zastupamo slična gledišta po većini globalnih pitanja i sve zemlje aktivno sudjelujemo na, i doprinosimo i na globalnoj sceni. E, raznolikost našeg globalnog doprinosa je jedna od naših snaga i za Australiju mikroskupina je najnoviji dodatak vrsti međunarodnog partnerstva kojeg tradicionalno razvijamo. Mislimo da složenosti suvremenog svijeta zahtijevaju inovativne načine ostvarivanja naših interesa. Izazovi sa kojima smo suočeni prevladavaju granice, nadilaze granice. Izazovi s kojima smo suočeni uključuju terorizam, klimatske promjene, sigurnost energetskih izvora, održivi razvoj, globalno zdravlje, migracije, surađujemo sa drugima po tim pitanjima, sa drugima koji dijele slične prioritete i koji se zalažu za e, zaštitu globalnog okoliša i podizanje sveopćeg blagostanja. Članice mikta skupine su obilježene raznolikošću, no istodobno, kao što sam rekla, dijelimo zajedničke osobine, e, odnosno istomišljenici smo, iz toga možemo biti vrlo praktični partneri sve podržavamo otvorena, slobodna pravila e, koja, na kojima se temelji javni poredak. Sve zemlje su demokracije koje vjeruju u slobodnu trgovinu i ekonomski razvoj i sve su to vrijednosti i interesi koje dijelimo, to imamo e, zajedničke su nam sa Europskom unijom. Nikta za nas predstavlja forum za razmjenu gledišta i oblikovanje mogućih rješenja za najveći broj izazova. To je forum koji će nam omogućiti, nadamo se, oblikovati međunarodno mjenje na način koji će nam svima biti od koristi. Pet članica MIKTA skupine su zabranute i zbog globalnog gospodarstva. Mi promičemo globalno, globalno blagostanje, e, otvorenošću prema trgovini. MIKTA je vrlo snažan zagovornik u korist liberalizacije trgovine i ulaganja nikta zemlje mogu predstavljati most između zemalja u razvoju i razvijenih zemalja, posebice unutar globalnih foruma koja, koji se bave pitanjem siromaštva, na primjer 2030 e, agenda za održivi razvoj. Sudjelovanje u svim tim forumima nam pruža mogućnost da kombinirano izrazimo naša gledišta i zagovaramo zajednički interes međunarodne zajednice. Australija je preuzela ulogu koordinatora prošli mjesec, preuzeli smo tu ulogu od Koreje. Fokusiramo se na uspostavu praktičnih načina suradnje kako bismo ostvarili opipljive rezultate, pritom ćemo se nadograđivati na uspjehe naših prethodnika u razvijanju kapaciteta i utjecaja ove nove skupine MIKTA. Naši ministri vanjskih poslova nedavno su dogovorili vrlo ambiciozni plan rada za sljedeće godine, sukladno viziji da bi Mikta trebala donositi pragmatična, praktična rješenja za globalne izazove koji ugrožavaju globalni prosperitet. Naše zemlje podupiru modernizaciju međunarodnih energetskih organizacija koje bi trebale uključiti e, više zemlje u razvoju i tržišta u nastajanju, rastuća tržišta. Također pozdravljamo fokus G20 na pristup energetici tijekom 2015. godine i želimo surađivati na temelju postojećih napora za omogućavanje pristupa energetici pet ministara Mikte su predani povećanju suradnje i po pitanju suzbijanja terorizma, e, radi, također radikalizacije, e, nasilnog ekstremizma i želimo pružati podršku demokraciji, poštivanju ljudskih prava. E, naše zemlje surađuje po pitanju trgovine, održivog razvoja i želimo osnažiti gospodarstvo koje se temelji na znanju. Osim toga, usuglasili smo se da ćemo surađivati i po pitanju ravnopravnosti spolova. Želimo umanjiti raskorak između spolova do 2015 za 25. godine za 15% po pitanju nezaposlenosti. Također potičemo ravnopravnost spolova unutar cijelog e, spektra, to mislila sam na razlike u plaćama između spolova. Naša suradnja se nastavlja, postoje sve jača i jača. Pronaći ćemo nove prilike za suradnju, da kombiniramo e, naša gledišta kako bismo nastupili jedinstvenim glasom i u odnosu na Europsku uniju sa prema kojoj gajimo e, prijateljske veze i dijelimo mnoge zajedničke interese, mislimo umikti da e, naša raznolikost doprinosi jedinstvenom glasu koji može doprinijeti blagostanju i razvoju na globalnoj sceni. U prilično kratkom razdoblju nakon osnivanja Mikta skupine ustvrdili smo da možemo mnogo toga ostvariti zajedno. Australija se nada da će Mikta e, predstavljati primjer za druge, primjer zajedničkog pothvata unutar kojeg sudjeluju zemlje koje jesu različite, ali dijele predanost u smislu e, inovativnih kooperativnih rješenja e, na za zajedničke izazove. Zahvaljujem vam na tome što ste nas saslušali, što ste vas primili danas i stojim vam na raspolaganju za sva pitanja nakon što vam se obrate i moji kolege. Hvala. Sada ću dati riječ njegovoj ekscelenciji, gospodinu Juan Jose Gomezu Kamaču, veleposlaniku Meksika pri Europskoj uniji. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Zahvaljujemo na tome što ste nas primili danas ovdje. E, zahvaljujem članovima odbora AFET koji su iskazali interes za ovaj sastanak. Također želim zahvaliti Nikoli koja, koja nam je već iznijela odličnu perspektivu skupine MiG. Tako mi dopustite, ja bih želio nešto više reći o logici Meksika i o načinu na koji mi surađujemo s našim kolegama i kako vidimo našu buduću suradnju sa Europskom unijom. Kao što znate, Meksiko je velika zemlja zemlja u razvoju, zemlja e, sa rastućim tržištem, zemlja koja je vjerojatno jedna od najvažnijih pokretača inicijatora ovog globalnog rasta. To je nešto što je u samoj srži skupine nikta, naime pojam globalne odgovornosti. Za nas to znači da zemlje koje su članice skupine Mikta, koje imaju sve veći veći utjecaj i zemlje u kojima postoji porast bogatstva, moraju preuzeti širu odgovornost u vezi globalnih pitanja. Danas je vrlo teško voditi globalni, globalnu raspravu o mnogim pitanjima, a da u toj raspravi ne sudjeluju zemlje članice skupine MIGTA. Taj pojam globalne odgovornosti nas je okupio jer dijelimo tu ideju odgovornosti, također dijelimo vrijednosti, načela i interese, kao što je Nikola već spomenula. I željeli bismo da nas se percipira kao kombiniranom silom koja radi za dobro. Nikta upravo u to vjeruje. Globalno upravljanje, osim globalne odgovornosti, je za nas vrlo važno. Danas je vrlo teško sagledati iz pitanja na izolirani način. E, većina problema su međutim vrlo povezana, na primjer, bi radili se o pčelama, o sigurnosti, o blagostanju. Stoga moramo raditi na području globalnog upravljanja, moramo osnažiti kapacitete međunarodne zajednice kako bi mogla pronaći rješenje za te izazove na način koji bi stvorio blagostanje za sve. Meksiko uviđa, i to je dio naše temeljne logike, da blagostanje se ne može stvarati u izolaciji. Blagostanje se može stvarati samo ako se može primjenjivati na sve. I Mikta se upravo za to zalaže, kao što ste i čuli. Gospodine potpredsjedniče, Meksiko, ako smijem reći, mislim da se to primjenjuje i na neke druge članice Mikte. Meksiko je zemlja e, višekratnog višekratnih obilježja velika zemlja koja je relevantna u posebice u Latinskoj Americi, ali pripada i drugim zemljopisnim regijama, odnosno Sjevernoj Americi, jer je gospodarstvo Meksika usko povezano sa gospodarstvom Sjeverne Amerike i istodobno razvijamo veze i na Pacifiku i također sa Europskom unijom. Unutar MIGTE mi pokušavamo e, zaobići sve te strategije i razmišljati na širi način kako bismo preuzeli globalnu odgovornost. E, želimo zaokružiti te različite aspekte i raditi u smjeru boljeg svijeta. E, Mikta je vrlo bila iznimno aktivna u tijekom proteklih godina od kada je utemeljena, ne u smislu toga da želimo dobiti na značenju na globalnoj sceni u širem smislu, već smo bili vrlo uspješni u razvoju internih mreža između nas samih. Ne samo da se međusobno bolje upoznajemo, već želimo povezati naše institucije, društva, različite dionike unutar naših zemalja, kako bismo se svi međusobno bolje razumjeli i kako bismo imali višu razinu koherentnosti, kohezije, grupacije, koja ne samo da može doprinijeti međunarodnim pitanjima, vezano uz prioritete koje je Nikola spomenula i sa kojima se Meksiko slaže, već i u osnaživanju i stvaranju blagostanja unutar Mikte. To su vrlo važni prioriteti. Sada ću zaključiti i radim vam svema na raspolaganju za pitanja. Hvala gospodine veleposlaniče i sada njegova ekscelencija, gospodin Chongi An, veleposlanik Republike Koreje pri Europskoj uniji. Hvala lijepa. Prije svega moram zahvaliti gospodinu Legurku, prvom potpredsjedniku odbora AFET i članu ovog odbora koji nam je pružio ovu vrijednu priliku susreo sam se sa nekim zastupnicima već tijekom prethodnih prilika, no danas se možemo obratiti odboru u cijelosti i to je za nas velika čast. Moja kolegica iz Australije koja koordinira Miktom je iznijela sveobuhvatnu prezentaciju, pa ne želim se ponavljati iz toga će moje izlaganje biti kratko. Skupina Mikta je jedinstvena po mnogim pitanjima. To je organizacija čije članice ne dijele ni zajedničku povijest i ponekad je teško pronaći zajedničke točke, zajedničke elemente, e, sve članice Mikte govore različitim jezikom, no ipak postoje određene sličnosti. To su zemlje koje nazivamo zemljama srednje snage. Mikta je započela djelovati u kontekstu G20 i u tom forumu je Mikta između g Sedam i brika. Radi se o zemljama koje dijele zajedničke temeljene vrijednosti i svima nama je najvažnije od svega preuzimanje odgovornosti u razvoju globalnog upravljanja i e, pospješivanju globalnog napretka. E, od ključne važnosti su standardi. Ako pogledamo 2014. godinu, podatke Međunarodnog monetarnog fonda, e, podatke od, od, e, od 11. do od 2011. do 2017. godine. E, podaci su vrlo raspršeni, različiti su. Glavni cilj Mikte je učinkovito učinkovitije doprinositi globalnom upravljanju. Znamo da ćemo bolje djelovati u međunarodnoj zajednici ako je naše stajalište jedinstveno, ujedinjeno. E, nastojimo zastupati zajednička gledišta vezano uz najvažnija globalna pitanja i želimo preuzeti ulogu e, premošćivanja, odnosno ulogu mosta između zemalja u razvoju razvijenih zemalja. Australija je zemlja koordinator tijekom sljedećih godinu dana i uz njeno vodstvo ćemo pokušati odrediti naše vlastite prioritete na globalnoj sceni. Za sada možemo reći da je MIKTA još uvijek u stadiju osnivanja u fazi evolucije, no mi intenziviramo naše unutarnje konzult, interne konzultacije kako bismo odredili zajednički program rada i zajedničke prioritete i kako bismo doprinijeli globalnom upravljanju. Kore, Koreja je do kolovoza bila zemlja koordinator, do kolovoza ove godine. Od kolovoza 2013. do kolovoza ove godine. Koreja se fokusirala prvenstveno na konsolidaciju mehanizma same skupine. E, mi, smatramo da smo učvrstili samu skupinu koja se proširila. E, ministri vanjskih poslova se sastoje tri puta godišnje E, također sastanak najviših dužnosnika se počeo održavati. E, u srpnju ove godine su se uključili i parlamenti, predsjednici parlamenta i, i, i nastojimo nastaviti tu suradnju na parlamentarnoj razini. E, također smo oblikovali mnoge različite programe koji uključuju novinare, diplomate, studente, znanstvenike, istraživače. Također smo utemeljili web stranicu migte www.mikta.org sva međunarodna pitanja e, su nešto na, u vezi čega mi usvajamo zajednička mišljenja, zajedničke izjave. Ministri vanjskih poslova su usvojili zajedničku izjavu povodom izbijanja ebole, također u vezi klimatskih promjena, e, financijskih instrumenata Nedavno e, je usvojena zajednička izjava vezana uz e, situaciju u Sjevernoj Koreji, također rušenje zrakoplova e, Malaysia Air, te najnedavnije smo usvojili zajedničku izjavu vezanu uz terorističke napade u Turskoj. Mikta provodi politike u međunarodnim forumima kao što su G20, Ujedinjeni narodi, i stoga vjerujemo da će biti još prostora za suradnju unutar Europske unije i MIKTE. Na posljedku sve članice MIKTA e skupine surađuju kao vrlo važni partneri, odnosno gaje uske veze i odnose sa Europskom unijom. Skupina MIKTA e i države članice Europske unije dijele zajedničke temeljne vrijednosti, zajedničke vizije, Mnoga područja se mogu se kao potencijalna područja suradnje, kao što su terorizam, razvoj, klimatske promjene, e, ublažavanje elementarnih nepogoda, kibernetska sigurnost. Već smo uspostavili dijalog sa IAS-om i Europskom komisijom tijekom prvog polugodišta ove godine i dalje ćemo istraživati prilike za daljnju suradnju. Hvala na vašoj pozornosti. Hvala lijepa gospodine veleposlaniče. sada ću riječ dati gospođi Uzer, e, zamjenici šefa izaslanstva Turske pri Europskoj uniji. Hvala lijepa, hvala gospodine potpredsjedniče što ste nas danas e, primili. Također bih htjela zahvaliti E, veleposlanstvu Australije e, koje je koordiniralo ovaj sastanak. Moj veleposlanik bi bio danas ovdje, ali e, jedan drugi posjet Briselu ga je spriječio i zato sam ja danas ovdje kao predstavnica svoje zemlje. Kao i drugi govornici, kao što su i drugi govornici naglasili, Mikta je jedna inicijativa koja raste velikom brzinom i e, mi se nadamo da će imati važnu ulogu e, u vrlo kratkom, e, već, već vrlo u, ubrzo. Sve zemlje članice MIGTE su vrlo aktivne e, članice međunarodnih institucija kao što su Svjetska trgovinska organizacija UN i tako dalje i e, mi smatramo da Mikta e ima potencijal djelovati kao faktor koji će promicati dobre i pozitivne inicijative i e, nadamo se da ćemo igrati značajniju i konstruktivnu ulogu u regionalnim i globalnim pitanjima i zato nas se često i vidi kao konstruktivne e, sugovornike. Mi surađujemo među sobno i dijelimo mnoga stajališta o globalnim e, pitanjima na, kao što je podvučeno i na posljednjem ministarskom sastanku zemalja e, Mikte, jedno od e, primarnih područja suradnje su humanitarne e, humanitarna pomoć i humanitarne teme. Ja bih upravo o tome i htjela govoriti, dakle o samitu koji će se održati u Istanbulu sljedeće godine u svibnju mjesecu E, na temu humanitarnih, humanitarne pomoći. E, mi smo danas suočeni sa ogromnim izazovima, imamo dakle ograničena sredstva, potrebe su sve veće i veće, zato moramo na učinkovit način upotrebljavati raspoloživa sredstva. S druge pak strane, danas humanitarne krize prelaze granice, kao što nam je pokazala i ova kriza sa izbjeglicama. E, zato će prvi e, summit e, za na temu humanitarne pomoći koje će se održati u Istanbulu se doista održava u pravom trenutku. U ovom trenutku mi pozdravljamo vodeću ulogu Europske unije i zemalja članica Europske unije u ovom, ovim pitanjima i aktivni angažman Europske unije u prepripremama ovog samita. E, e, tajni, glavni tajnik UN-a Banke moon je e, najavio ovaj summit na glavnoj skupštini UN-a 2014. E, i pritom je e, spomenuo i angažman Turske po ovim pitanjima. Tu bih sada nešto htjela reći o trenutnoj situaciji u Turskoj vezi sa sirijskim izbjeglicama. E, u Turskoj je trenutno najveća zajednica Sirijaca izvan Sirije. Ukupan broj Sirijaca u Turskoj je 2,2 milijuna 260 tisuća sirijaca smješteno je u 25 privremenih centara zaštite e, gdje im se e, daje hrana, zdravstvena skrb, e, a osim toga 1,8 milijuna Sirijaca žive u različitim regijima Turske gdje također imaju besplatnu zdravstvenu skrb. U jednoj od naših južnih e, provincija e, broj sirijskih izbjeglica je veći nego broj turskog stanovništva, tako da možete zamisliti što to znači za nas. E, to zahtjeva jedan globalni, sveobuhvatni pristup i sve zemlje bi trebale udružiti snage i napore kako bi se riješili ovi problemi i problemi e, ilegalne migracije u tim vrlo osjetljivim uvjetima. I zato je održavanje samita u Istanbulu e, doista neophodno i to u ovom trenutku jer smo suočeni sa sve kompleksnim eh, eh, situacijama u današnjim humanitarnim eh, krizama. Mi ćemo uložiti napore kako bi ovaj summit bio doista veliki uspjeh. Mi vjerujemo da će to biti povijesni summit. Naš zajednički cilj je vrlo jednostavan da bolje odgovorimo na ovu humanitarnu krizu, da spasimo živote i time da spasimo zapravo čovječanstvo. Ali suočeni smo s velikim izazovima pripreme samita se nastavljaju i napreduju e, i e, zemlje članice će nam e, tu pružiti svoju podršku i suradnju. Dakle, radi se i o kombiniranoj upotrebi sredstava koja stoje na raspolaganju za humanitarnu pomoć i suradnji u rješavanju humanitarne krize, rješavanju problema sa izbjeglicama e, s naglaskom na pomoć izbjeglicama u zemljama koje su ih primile. Također radimo na modalitetima financiranja e, na globalnoj razini i odgovora na e, krizne situacije uključujući i održivost te financijske pomoći. Mi vjerujemo da će ovaj summit biti e, važan korak napred u međunarodnim nastojanjima rješavanja e, e, ovih humanitarnih problema sa izbjeglicama i nadamo se da ćemo u suradnju sa drugim E, zemljama e, postići da će ovaj summit biti e, veliki uspjeh. Nadamo se sudjelovanju velikog broja zemalja i organizacija i također pojedinaca koji će dati svog svoj doprinos organizaciji ovog summita. Mi bismo voljeli imati više informacija, oni koji žele više informacija mogu posjetiti internetsku stranicu www humanitariansummit.org. A sada, hvala lijepa, sada riječ dajem e, poslova u Veleposlanstvu Republike Indonezije pri Evropskoj uniji. Hvala lijepa, gospodine prvi potpredsjedniče, hvala što ste nas danas E, primili. Zahvaljujem prethodnim govornicima kao i oni i ja ću samo dodati neke e, aspekte e, naše suradnje, prvo borba protiv terorizma, drugo borba protiv klimatskih promjena i treće među suradnja među našim zemljama. E, naravno da e, mi surađujemo u borbi protiv terorizma razmjenom informacija. Indonezija predlaže da se promovira e, dijalog među zemljama i da postignemo jedan zajednički pristup u borbi protiv terorizma. Cilj Indonezije je pritom da se bori i protiv uskogrudnosti i netolerancije i da se borimo za veću tolerantnost i mir. Mi vjerujemo da je važan aspekt toga obrazovanje, gospodine prvi potpredsjedniče. Dakle, obraćanje pozornost na našu mlađu, mladu generaciju e, koja je danas izložena e, pogrešnim e, vjerskim e, učenjima. E, nadalje što se tiče klimatskih promjena, Indonezija je potpuno posvećena podršci sporazumu protiv klimatskih promjena i da ćemo svoj doprinos na predstojećoj konferenciji u Parizu u prosincu ove godine. E, važnost suradnje zemalja skupine Miktar e, tu je vrlo velika. Što se tiče trećeg aspekta koji sam e, odabrao, dakle naša ponuda u vezi sa suradnjom na razvoju, zemalja u razvoju, E, Indonezija e, dijeli najbolje prakse e, zemljama u razvoju kako bi na temelju svojih iskustava pomogla da se i one razvijaju. Radimo na smanjivanju siromaštva, razvoju demokracije i pravosuđa, borbi protiv prirodnih katastrofa i tako dalje. Imamo e, razne programe poput na primjer umjetne oplodnje za stoku, e, smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa i tako dalje i tako dalje. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Dopustite sada da otvorim e, raspravu, da dam riječ e, članovima odbora koji žele sudjelovati u razmjeni mišljenja. E, jedan niz kolega želi očito se javiti za riječ. Izvolite gospodine Tenok iz kluba zastupnika ECR. Hvala lijepa. Ovo je bilo vrlo zanimljivo. Mi ovdje naučimo nešto novo svaki dan. Ja sam već 13 godina član odbora AFET i moram priznati da e, doista nisam znao da postoji skupina MIKTA E, koliko sam ja shvatio, vaša gospodarstva su dovoljno velika e, da negdje između zemalja G7 i zemalja BRICS-a e, vaše zemlje su demokracije, dok na primjer Kina i Rusija ne zadovoljavaju kriterije da ih se može tako kvalificirati bilo kakav e, klub demokratskih zemalja je nešto što mi naravno pozdravljamo e, u, i suradnju sa vašim zemljama u borbi na primjer protiv e, terorizma i za stabilnost u svijetu iako moram reći da ono što se sada događa u Turskoj izaziva zabrinutost Ja imam dva konkretna pitanja. Da li postoji tajništvo organizacije MIKTA i ako postoji gdje i, ili je možda planirano osnivanje ili e, funkcionirate na e, ad hoc e, principu? Da li, se, da li postoje kakvi planovi u tom smislu? pod pritiskom Rusije nakon e, uvođenja sankcija e, zemlje Briksa osnovale su e, svoju banku za razvoj, dakle zemlje BRICS-a. Da li postoje planovi da i zemlje skupine Mikta osnuju svoju međunarodnu banku za razvoj? Dakle, to bi bila moja dva konkretna pitanja Hvala lijepa. Hvala gospodine Tenok. Sada riječ ima sljedeća govornica. Hvala lijepa. Mislim da je ova inicijativa doista zanimljiva cijeli niz zemalja Mm, odlučio je udružiti se kako bi skupa dali svoj doprinos rješavanju globalnih problema. Mislim da je to vrlo dobro i pokazuje da i druge skupine e, možda nisu dovoljno uspješne, na primjer G20 gdje e, razrješavanje konflikata očito ne funkcionira dovoljno dobro. E, BRICS e, sa ili bez e, Rusije, sad je naravno pitanje da li će doći do približavanja između zemalja BRICS-a i Mikte, zemalja Mikte, kao što je rekla predstavnice Turske, ja također smatram da treba pozdraviti održavanje humanitarnog samita u Istanbulu. Možda će se pritom razviti jedna nova humanitarna e, međunarodna strategija e, odgovora na humanitarne krize u sljedećim e, godinama. Također što se tiče izbjeglica iz Sirije, naravno da razumijemo da je Turska trenutno u teškoj situaciji nije jedina zemlja koja je u teškoj situaciji, međutim e, svakako da je e, broj sirijskih izbjeglica u Turskoj e, vrlo, vrlo velik Mislim da bi sve industrijske zemlje trebale primiti izvjestan broj sirijskih izbjeglica i pokazati na taj način svoju solidarnost. To međutim treba vrijediti ne samo za zemlje Europske unije nego i za druge industrijske zemlje, a tu pritom mislim na primjer na Australiju. E, humanitarna pomoć e, naravno može biti i povećana, moglo bi se skupljati i više novaca, ali naravno da bi trebalo i poraditi na rješavanju samog konflikta, a pritom bi morale biti moguće i upotrebljive i druge metode osim vojnih metoda. E, Rusija Iran, a također i Turska trebale bi sjesti za tol i skupa za stol i sa drugim zemljama razmisliti o tome na koji način bi se moglo naći političko rješenje za Siriju. Hvala lijepa, gospodin Bühne ima riječ. Hvala lijepa. Ja sam sa velikom eh, radošću saslušao vaše prezentacije i e, shvatio da nešto želite poduzeti za izbjeglice i za borbu protiv e, siromaštva. Tu me zanima što konkretno planirate i kako kanite e, E, to ostvariti. Još jedno drugo pitanje, e, vi ste na skupina zemalja koja će surađivati pa ćete imati i veći utjecaj u e, UN-u. Koje reforme imate pritom u vidu da bi se mogle ili trebale dogoditi kako bi se to ostvarilo? Hvala lijepa. Gospodin Milan Mon, hvala vam. Hvala i veleposlanicima zemalja skupine Mikta što su nas i obavijestili o ovoj inicijativi i ja moram skromno priznati da nisam znao za postojanje ove skupine. No, drago mi je da se i ovakve stvari događaju u ovakvom multipolarnom svijetu, da ima sve više zemalja koje razmjenjuju iskustva i drago mi je da je ovdje riječ o zemljama sa demokratskim režimima koji poštuju Eh, opća načela UN-a. Da imate tržišno orijentirana gospodarstva i tako dalje. Zanima me kao i eh, gospodina Tanuka do koje razine ste institucionalizirani? Dakle, hoćete li uspostaviti tajništvo? Zanima me koje ćete korake poduzeti u tom smjeru. I drugo pitanje, do koje mjere postoji koordinacija kad govorim o UN-u i općoj skupštini UN-a, da li imate tamo e, neki oblik e, koordinacija u tom tijelu? Hvala vam sada gospodin Epirideus. Hvala vam. Ja bih najprije zahvalio veleposlanicima koji su došli danas na ovaj sastanak i pružili nam informacije o ovoj zanimljivoj inicijativi. Što planirate učiniti po pitanju terorizma? Znamo da postoje različiti oblici terorizma. Da zemlje imaju različite načine borbe protiv terorizma. Zatim imamo UN koji ima svoje planove za borbu protiv terorizma, NATO pak ima svoje i Europska unija svoju, svoje. A ovu skupinu zemalja čine zemlje koje su međusobno vrlo različite. I ako postoje terorističke prijetnje, one se zasigurno razlikuju e, od zemlje do zemlje. Tako da zanima me koji su vaši planovi e, suradnje na tom pitanju, po tom pitanju. Mislim da se više nitko nije javio za riječ. Stoga ću sada dati ponovno e, riječ našim gostima da odgovore na ova pitanja. Mrs. Nicola smith would you like to respond? Thank you. Gospođo Gordon Smith, hoćete li vi najprije odgovoriti? Hvala. Da. Mogu pokušati, a možda će me kolege možda e, htjeti nadopuniti i reći nešto više iz njihove perspektive. E, za sada ne planiramo uspostavu tajništva. Nastavit ćemo sa sadašnjim načinom e, rada. To znači imamo dakle, izmjenjujemo se i rotiramo. Svaka zemlja godinu dana ima ulogu e, koordinatora, a ostali onda pružaju ostalu podršku. Ja se nadam da je to odgovorilo na vaše pitanje. Mikta nije blok sam po sebi. Nemamo e, tijelo pred e, velikim multilateralnim sastancima poput G20. E, ono što mi činimo jest da ono što je dogovoreno na multilateralnom forumu, to proviramo onda široj publici. Tako za sada funkcioniramo i to ćemo, vidjet ćemo hoće li to biti potrebno izmijeniti kako se budemo uhodali. mislim da mogu sa sigurnošću reći da ne planiramo mm, uspostaviti razvojnu banku. U, tek smo u ranoj fazi suradnje u ovom obliku i za sada još nemamo planova o uspostavi e, razvojne banke. malo skačem s teme na temu, ali da prijeđem na terorizam. Imate potpuno pravo. Postoje različite prijetnje u e, zemljama koje su članice naše skupine. I naša raznolikost i nudi različite perspektive o borbi e, protiv terorizma. Australija će organizirati skup stručnjaka o borbi protiv terorizma i financiranju e, tih napora 2016. na sastanku ministara. E, smatramo da ima prostora za koordinirani pristup jer želimo podržati razgovore unutar UN-a i podržati rezolucije UN-a o borbi protiv terorizma, o e, nasilju te o pitanju stranih poraca planiramo podijeliti to jest razmjenjivati naše najbolje prakse, stajališta e, i informacije te ideje na koji način ćemo podržati e, relevantne rezolucije UN-a. Australija smatra da u području globalne sigurnosti da Australija može odigrati ključnu i konstruktivnu ulogu u, o budućim, u budućim e, mirovnim operacijama. Dopustite da kažem i nekoliko riječi o e, izbjegličkoj krizi. Uh, ovo je pristup Australije, ne pristup skupine Mikta. Australija je nedavno objavila da će primiti dodatnih 12.000 izbjeglica iz Sirije te da će dati 44 milijuna dolara. Taj ćemo novac e, proslijediti e, međunarodnim organizacijama i zemljama u e, regiji kako bismo pomogli s u problemu, u rješavanju problema raseljenih osoba iz Sirije. A sada, gospodine potpredsjedniče, možda bi drugi kolege htjeli nešto dodati. Gospodine Kamaču, želite li vi nešto reći? Hvala vam. Hvala i zastupnicima na pitanjima. Imam nekoliko komentara. Jedan se odnosi na e, institucionalizaciju mikte. Prije svega morate imati na umu da je to jedna vrlo mlada skupina. E, oformljena je tek prije dvije godine. Od tada je proces institucionalizacije išao u smjeru dakle, stalne komunikacije među nama članovima. Danas, ovako do danas, znači imamo barem tri sastanka ministra vanjskih poslova godišnje i dakle još Mm, još jedan oblik sastanaka koji je organiziran pod vodstvom e, Koreje. Stoga ne razmišljamo u dakle, strogim e, birokratskim mehanizmima. Draži su nam fleksibilni e, sustavi koji nam omogućavaju fleksibilnu organizaciju sastanaka i fleksibilnu komunikaciju i koordinaciju. Stoga ne vidim da bismo u budućnosti mogli imati e, institucije poput recimo razvojne banke. Ja smatram da toga neće uopće biti. I to me dovodi do BRICS-a. E, da, mnogi nas uspoređuju sa BRICS-om. E, mi to izbjegavamo. Smatramo da to nije potrebno. Mikta vrlo jasno zna što predstavlja. To je suradnja za globalno upravljanje. Mi sebe vidimo kao e, dakle, silu na skupinu zemalja koja ima utjecaj i pojedinačno i zajednički e, koja, može utjecati na to da se stvari u globalnom mm, upravljanju globalnim naporima promijene na bolje. Što se tiče UN-a i multilateralnih pitanja, ono što smo do sada uspjeli organizirati je redovita koordinacija i komunikacija između izaslanstva, eh, izaslanstava Mikte u New Yorku, Ženevi i u Peću, te u Briselu naravno, koji postaje sve važniji. Upravo zbog toga što vidimo da Europska unija nije samo prirodni partner naših e, zemalja pojedinačno, već da i zajedno možemo e, učiniti mnogo toga. Za Meksiko sve ove teme poput klimatskih promjena e, i konferencija o klimatskim promjenama 21, to je nama naravno sve vrlo bitno, to su globalni izazovi i naši članovi dakle, naporno rade, želimo postići obvezujuće um, obveze u Parizu, da, do tog, da tu dakle, bude uspješno. I pitanje poput ATT-a, dakle trgovine oružjem, oružjem, nadam se da ćemo uspjeti i taj instrument usvojiti u okviru UN-a. Hvala vam, a sada veleposlaniče An, želite li vi nešto reći? Da, najprije dakle na pitanje hoćemo li imati nekakvu instituciju ili tajništvo. Mislim da su kolege već odgovorili na to pitanje. Do danas je mm, zemlja koordinator imala ulogu nekakvog ad hoc e, tajništva. do, evo do sada je Koreja imala tu ulogu, a sada će Australija preuzeti ulogu koordinatora za godinu, na godinu dana. A razvojna banka Postoji razvojna banka u klubu BRICS, te Azijska razvojna banka, one su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 Okay. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome back. Dobar dan, dame i gospodo. Dobrodošli nazad nakon stanke. Sada možemo nastaviti sa točkom trenog reda broj 5. Strategija Europske unije prema Iranu nakon nuklearnog sporazuma. Uvaženi kolege, dobrodošli na naše javno savjetovanje pod nazivom Strategija EU prema Iranu nakon nuklearnog sporazuma. Ovo savjetovanje bi trebalo doprinijeti pripremi legitimnog mišljenja kojeg će izraditi gospodin Hall tijekom sljedećih mjeseci vezano uz strategiju EU-a e, prema Iranu nakon nuklearnog sporazuma. Ovo je pravi trenutak za ovo javno savjetovanje. Jučer je bio datum usvajanja na koji je Iran započeo sa provedbom svojih obveza koje je preuzeo sukladno e, nuklearnom sporazumu i zajedničkom planu djelovanja. To je vrlo važno, vrlo važan korak u ovom procesu procesu, Međunarodna agencija za nadzor će se pobrinuti da Iran poštuje sve svoje preuzete obveze. Jučer je bio datum usvajanja, a osim toga je Europska unija usvojila zakonodavni okvir za ukidanje svih financijskih i ekonomskih sankcija e, koje su pribile nametnute Iranu. Ta odredba će stupiti na snagu na dan provedbe kada Međunarodna e, agencija za nuklearnu energiju će verificirati e, sve obveze koje je preuzeto Iran sukladno nuklearnom sporazumu. 13. srpnja je usvojen taj sporazum i on predstavlja veliki pomak prema naprijed nakon 12 godišnjih frustrirajućih i neuspješnih pregovora. To je veliki korak prema naprijedu, naprijed jer on dokazuje da je diplomacija neophodni instrument pri rješavanju globalnih izazova. To je vrlo bitno i relevantno tijekom u razdoblju tijekom kojega se čini da je e, Vijeće sigurnosti naroda nedostupno. Nuklearni sporazum sa Iranom je jedini sporazum koji je nedavno usvojen na razini vijeća sigurnosti e, i to ga čini još većim postignućem. Ovaj sporazum predstavlja povijesnu baštinu. Europska unija vjeruje u diplomaciju odnosno diplomaciju koja je iskombinirana sa sankcijama i na taj način smo i pregovarali sa Irancima. Sporazum koji je usvojen u Beću ograničava ograničava e, područje djelovanja iranske vlade i e, ukida izolaciju iranske vlade na globalnoj sceni o time se otvaraju nove prilike za gospodarstvo Irana, omogućuje iranskim stručnjacima, iranskim bankama pristup globalnom gospodarstvu i međunarodnom sustavu financiranja, uključujući sustav SWIFT. To znači da će Iran moći povratiti 100 milijardi dolara zamrznute imovine. Ovaj sporazum predstavlja najveći pokušaj e, da se osnaže međunarodno povjerenje od islamske revolucije tijekom 70. godina. Sporazum je ostvaren unatoč e, antagonizmu vojnog sektora na obje strane. Mi danas razgovaramo o geopolitičkim implikacijama tog sporazuma. Hoće li doći do promjena na Bliskom istoku? Nakon prvog sporazuma nadali smo se da će doći do sklapanja e, više ključnih sporazuma koji bi bili važni za stabiliziranje regije. To se neće dogoditi preko noći, no otvorila nam se nova prilika Može li normalizacija odnosa sa Iranom obustaviti plemenska sukobljavanja u regiji? Hoće li Iran pomoći u borbi protiv Daješa? Hoće li iskoristiti svoj utjecaj da dođe do političke tranzicije u Damaskusu? Odnosno, hoće li podržati stabilnost u Iranu i u, e, u Iraku i Libanonu? E, mnoge zemlje su zabrnute zbog događaja u Saudijskoj Arabiji i Izraelu moramo reći jasno za mnoge. Iran može ispržiti ovih 100 milijardi dolara koje je povratio na temelju odmrzavanja imovine za poticanje terorizma u regiji. No moramo staviti u sve to perspektivu. 15 milijardi eura je bilo bio potrošak Irana na vojsku u 2013. 13. godine. To su neka od pitanja sa koj, o kojima smo danas željeli razgovarati. našim stručnjacima kojima ću sada dati riječ. Dat ću riječ Eri Gelmaj, e, političkom suradniku za političke odnose u Europi, također e, gospodinu Rozbehu Parsu, e, direktoru Europskog skupine za istraživanje Irana i Kornelicu Adebaru, koji radi na Istraživačkom institutu za europski program e, fakulteta Carnegie. Izvolite. Hvala vam na ovoj prilici da i mi sudjelujemo u ovoj raspravi. Spomenuli ste da je faza usvajanja stupila na snagu ovaj tjedan i predsjednici Europske unije danas u Beču razgovaraju o daljim koracima naprijed. Različito područje suradnje između Irana i Europe e, se može, može se raspraviti u mnogim, mnogim područjima, no ja ću se otočiti na e, najveće sukobe u regiji. Cijela regija je u kaosu trenutno, no ja želim reći da Europska unija mora biti predvodnica i mora preuzeti vodstvo i djelovati i to posebice na tri najvažnija područja na kojima bi prvenstveno trebala se aktivirati Europska unija. Prvo područje je vezano uz neophodnost potrebu Europske unije da uvede novi pristup prema Bliskom istoku općenito i u odnosu na e, konflikte u koje je uključen, uključen Iran. To je prvenstveno zbog povećanih troškova E, regija je izmakla kontroli ove godine više no što je to bio slučaj prije. I vidjeli smo teške posljedice većine tih konflikata, također osjećamo posljedice migracijskih tokova, to je zapravo e, vrh sante leda e, u odnosu na sve ono što se događa u cijeloj regiji i situacija će se vjerojatno još i dalje pogoršavati. Također imamo rast islamske države Daješ, pobunjenika i jasno je da niti zapad, niti regija ne mogu ugušiti taj fenomen. Također smo vidjeli rizike za ugrožavanje sigurnosti u mnogim europskim zemljama, Parizu, Kopenhagenu i drugdje. Ti događaji koji se svi zbili prošle godine pokazuju da Europska unija nema luksuz vezano uz Bliski istok koji imaju naše kolege iz SAD-a, močvara koja se širi na Bliskom istoku se sve više i više približava Europi. Jasno je da moramo hitno djelovati i vezano i uz Iran i uz zemlje zaljeva jer nam treba jasna politika. Do sada je postalo jasno da je dosadašnja politika bila neučinkovita. E, drugi element je sljedeći. Ono što se dogodilo nakon pregovora o nuklearnoj energiji, a što isto tako ukazuje na činjenicu da bi Europa trebala preuzeti vodstvo, Dakle, diplomacija je pokazala koliko Europa može iskoristiti tu priliku. Čim je visoka predstavnica gospođa Mogherini E, najavila ovaj sporazum, bilo je jasno da se otvorila nova, otvorilo novo poglavlje i za Evropljene i za Irance. Ovaj sporazum zapravo nije e, maksimum koji se mogao ostvariti, već to je tek početak suradnje Irana sa međunarodnom zajednicu i iako pitanja vezana uz nuklearnu energiju su došli do određenog organskog završetka, e, moramo se uključiti u druge elemente rasprave o tom pitanju. Vidjeli smo e, ministre 3, 4 EU koji su posjetili Iran u, proš, u, tijekom e, prošlog razdoblja i učinili su mnogi pomaki, pomaci, na primjer otvaranje britanskog veleposlanstva u Iranu, to je vrlo važan napredak, neovisno o tome što će se kasnije događati. Sve to ukazuje da se vanjska politika Europske unije pomiče od stagnacijske politike u smjeru politike koja omogućuje tranziciju. Postoje područja na kojima možemo surađivati i sklapati savezništva, na nekim područjima možemo biti konkurenti, a i konkurencija i partnerstvo mogu postojati istodobno. Iran je suočen sa mnogim izazovima u toj regiji i postoji mogućnost njihovog eskaliranja. Stoga moramo pronaći put da E, konstruktivno napredujemo i možda moramo pripaziti na moguće kompenzacije koje bismo mogli ostvariti. E, također, Europi je važnije uključiti se u komunikaciju s Iranom od SAD-a. EP3 e Plus platforma koja postoji na području nuklearne energije i stvara višu platformu između Europe i Irana će e, od sada pa nadalje prestati postojati i nejasno je kako će se stvari dalje razvijati između EU-a i Irana. E, iako odnos između Irana i SAD-a jesu poboljšali, nisu više tabu kao što je to bio slučaj u prošlosti, još uvijek nije situacija idealna. Eh, predsjednik Obama je bio suočen sa oštrom kritikom nakon sklapanja ovog sporazuma ljetos i kada je razgovarao sa europskim eh, liderima je povukao crtu preko koje se ne želi dalje ići u odnosu na Iran. Dakle, Europa treba preuzeti aktivniju ulogu u odnosu na Iran i znamo da za Europljane zapravo ovo jedan presedan Iako postoji e, mnogo razloga za i protiv tijekom mnogih ovih faza, Europa se ipak može referirati na neke događaje u prošlosti. Europi je potrebna politička i logistička struktura za komunikaciju s Iranom, vezano i uz prijeporna pitanja i uz područja suradnje. Trebamo zapljeskati činjenici da je utemeljena nova radna skupina za Iran ono što bi bilo korisno i što bi bilo od presudne važnosti u smislu Irana za Europu je e, proces miranja između Saudijske Arabije i Irana. Moramo započeti sa skromnim, realnim ciljevima. Trebamo pokušati obuzdati spor između regionalnih protivnika. Preljevanje nasilja iz Sirije prema Jemenu, nešto također trebamo spriječiti i također preljevanje tog nasilja prema Libanonu. Tu moramo biti vrlo odlučni i ja bih toga preporučila uključivanje najvećeg intenziteta u odnosu na Iran i to ne samo od strane visoke predstavnice, već i u odnosu na 3PE, jer oni trenutno imaju najveći utjecaj na Rijad i Teheran. Također područje koje bih preporučila u odnosu na Iran, a koje je vrlo važno, je Sirija i politički dijalog koji trenutno ne postoji. Potrebno je ustrojiti platformu na kojoj će regionalni akteri Irska, Iran i Saudijska Arabija se mogu sastati sa e, svjetskim silama, Europom, sad i Rusijom kako bi se započelo sa svrsishodnim E, dijalogom. Potrebno je također procijeniti situaciju na terenu. Iran je previše uključen u Siriju sada da bi se tek tako povukao. Vidjeli smo da surađuje tijekom proteklih tjedana sa Rusijom, što svjedoči o toj činjenici. međutim, Europa bi najprije trebala provjeriti e, mogu li Iran i Rusija utjecati na Asadov režim, obzirom na u odnosu na politički sentiment koji se odnosi i na humanitarne koridore i navođenje ozbiljne rasprave o decentralizaciji u Siriji. Iran je potrebno uključiti u tu raspravu, ne u ženevski 3P e, proces, već u novi proces koji bi trebao predvoditi Iran. Treće, kampanja protiv e, ISIS-a. Vi ste uvodno spomenuli pitanje, hoće li se Iran uključiti u borbu protiv ISIS-a? Iranci bi se bi vjerojatno pitali također hoće li se Europa e, učinkovitije uključiti u borbu protiv ISIS-a. Mislim da je tu potrebno mnogo više taktičke koordinacije na toj crti bojišnice. E, e, neovisno tome radili se o zaštiti zračnog prostora prije godinu dana kada je najviše došlo do porasta ISIS-a, no od tada je došlo do sukobljavanja u po pitanju razmjene obavještenih podataka između Irana i SAD-a. Ono što se događalo u Iranu je ukazalo da može doći do razmjene obavještenih podataka sa SAD-om kada se želi boriti protiv Talibana, a sada dilema koja je pred Iranom i suradnjom po pitanju ISIS-a jest uzimajući u obzir djelovanje milicije na samom terenu i u Iraku, vidjeli smo da Iran, Irak i Rusija su preuzeli e, vodstvo i, i, i ponekad se želi da ozbiljno misle boriti se protiv ISIS-a. Morali bismo razgovarati sa i ranom više po pitanju e, stvaranja zajedničkih snaga e, za borbu protiv ISIS-a i e, borbu protiv milicija na samom terenu. Treć, treća točka je vrlo iznimno kontroverzna. Naime, tijekom posljednjih godina smo pokušali zadržati Iran po pitanju Hezbolaha i Izraela. Pokušali smo zadržati Iran. E, trenutno imamo drugačije stanje stvari od 2004. godine kada smo razgovarali sa Iranom o vezano uz Hezbolah može doći do narušavanja tog odnosa vrlo brzo, no postoji e, realno polazište zajednič, naših zajedničkih interesa kada je po pitanju stabilnost Libanona i održavanje krhkog, e, krhke stabilnosti u oči predsjedničkih izbora. Također, E, obuzdavanje ekstremističkih skupina e, bi mogla biti jedna od polaznih točka naših razgovora sa Iranom. E, što se tiče rasprava sa Izraelom, na, vidjeli smo što se događalo na terenu vezano uz visoravan. E, drugim rečima želim zaključiti, e, priroda između Irana i Europe e, je takva da bih ja preporučila da suradnja, kompenzacija, kompromisi su nešto što mora postojati istodobno na većini područja. Moramo poticati područja na kojima postoji mogućnost suradnje, ali ne smijemo se ustručavati, otvarati najteža, naj, naj, najkontroverzna, najprije, najviše prijeporna pitanja. Thank you. Uh, and... Hvala lijepa. Sada ću dati riječ gospodinu doktoru Parsiju. Hvala lijepa, hvala na pozivu da danas govorim o ovoj vrlo aktualnoj temi. Pokušat ću se nadovezati na ovo što je rekla prethodna govornica i govorit ću o nekim Uh, unutarnjim aspektima ove uh, ovog pitanja unutar Irana. U proljeće ove godine bilo je prilično jasno iz rasprava u, koje su vođenje u Iranu da će parlament igrati ulogu u priznavanju i na neki način prihvaćanju ovog sporazuma, ali također je bilo jasno da uh, će skup, parlament pritom imati savjetodavnu ulogu. u tom trenutku naravno taj sporazum bio još teoretski, još nije bio potpisan, ali ovo što smo vidjeli u proteklih nekoliko tjedana su posljedice tih signala koje smo vidjeli u proljeće. Mm, Iranski parlament je o tome raspravio veoma e, žustro E, bilo je vrlo mnogo e, žustrih reakcija i kritika kao i u američkom kongresu, ali parlament Irana je to taj sporazum prihvatio kao e, realno realnost i stvarnost. Dakle taj sporazum je sada jednostavno stvarnost u Iranu. Međutim prihvaća se kao takav. Međutim, e, taj činjenica da je sporazum prihvaćen i potpisan ne znači da je i zaživio kao stvarnost. Postoje različiti aspekti e, koji su potrebni da bi taj sporazum imao, e, da bi bio politički dugovječan i zaživio. E, i tu mi vidimo sljedeću bitku unutar Irana. Sljedeće godine u veljači imamo parlamentarne izbore e, i e, izbore za tijelo koje bira vrhovnog vođu i vidjet ćemo kako će različite, različiti dionici pokušati izvući Eh, eh, zaraditi bodove na eh, raspravama o ovom sporazumu. Dakle, možemo reći da se da su rasprave u domaćoj sceni u Iranu i dalje vrlo intenzivne u vezi sa ovim sporazumom. Činjenica je naravno da je primarni partner Irana na zapadu prije sankcije bila Europska unija i zato će Europska unija biti upravo e, partner kojem će se okrenuti Iran u budućim e, razgovorima i gdje će Iran tražiti dijalog. E, zato iz toga proizlaze i odgovornosti. E, e, mnogi argumenti na doma, u domaćoj javnoj raspravi e, će otpasti ako ne dođe argumenti koji govore u prilog ovom sporazu će otpasti ako ne dođe do unapređenja iranskog gospodarstva nakon ovog sporazuma a to na primjer uključuje mnoge elemente koji su važni za e, biračko tijelo u Iranu. Također sam zamoljen da nešto kažem o tome kako bi ta suradnja sa Europskom unijom trebala izgledati. Mislim da je tu važno sjetiti se nekoliko ključnih elemenata. Jedno je da to treba biti strateški dijalog, a druga činjenica da bi to trebao biti strukturirani dijalog. Dakle, to ne može biti meni a la carte, mislim da se ne može postići uspjeh na taj način, e, ne može postići uspjeh bez e, toga. Dakle, potrebna je mnogo bolja koordinacija i jedan, jedno realistično prihvaćanje onoga kako regija zapravo e, izgleda, a za razliku od onoga kako bismo mi htjeli da izgleda. Dakle, dionici izvan Irana bi trebali e, razumjeti situaciju, odnosno e, shvatiti da se Iran neće moći angažirati ako se ne budu poštivali naši interesi. Dakle, neće e, biti prijatelj, barem ne u bliskoj budućnosti, ali će definitivno biti potencijalni partner. I zato također mislim da kakav god dijalog Evropska unija kan imati sa Iranom, on mora biti, e, to, to mora nadilaziti sastanke na visokoj razini E, mora biti zapravo tehnički po svojoj prirodi kako bi se pozabavili doslovno detaljima i suštinom suštinskim pitanjima e, e, i realnim stvarnim pitanjima a ne sam da se to ne svede samo na memorandume i dokumente koji zapravo ne znače ništa dakle moramo se pozabaviti konkretnim pitanjima kako bismo mogli pokazati našem biračkom tijelu i protivnicima da je ovaj angažman vrijedan e, truda koji se u njega ulaže i e, rizika u koje se pritom ulazi. Što se tiče regionalnih aspekata, dakle u kojoj mjeri će ovaj sporazum imati posljedice na regionalnu krizu u kojoj se nalazimo, tu bih se E, složio sa Eli, ali također smatram da je važno e, imati na umu da Iran ima vlastite strateške interese i da se ovaj, da ovaj sporazum to neće promijeniti, ali ono što nam ovaj sporazum omogućuje je jedna zrela e, zreo razgovor i dijalog koji možemo početi voditi. A taj razgovor je do sada manjkao a vrlo je potpuno je neophodan ako želimo postići ikakav, e, ikakvo rješenje u Siriji i poboljšanje situacije, situacije u Iraku. Dakle, e, to će dopustiti objema stranama da dođu do nekih sporazuma u vezi e, sa ovim E, pitanjima i situacijama. Dakle, u kojoj mjeri je taj agažman moguć? Mislim da tu postoji velika razlika između odnosa sa SAD-om i odnosa sa Europskom unijom. Naravno, kao što je već jasno, iz različitih izjava našeg vrhovnog vođe postoji veliko okljevanje e, e, da se dođe do situacije gdje se imaju na neki način od, normalni odnosi sa SAD-om. Dakle, e, e, Iran se neće žuriti i naš vrhovni vođa želi e, kontrolirati taj proces kako se ne bi oteo kontroli, a to pokazuje i e, izvjesnu zabrinutost, odnosno strah među našim e, vjerskim vođama. Naravno, Evropska unija nema e, takve probleme. E, Iran i Evropska unija imali su prilično dobre odnose koji su zapravo dobro napredovali i pitanje je sada da li se ti odnosi mogu ponovo oživjeti. E, i da li je moguća suradnja e, koja će unaprijediti naše gospodarstvo. Nakon što sam to rekao, Evropska unija ima e, vrlo dobar potencijal da ponovo postane najvažniji trgovinski partner i politički sugovornik Irana ako obje strane E, odigraju svoje karte na pravi način i ako se nastavi sa dijalogom i ako ni jedna strana ne bude pokušala diktirati drugoj strani i ako ne bude insistirala na svojim stajalištima kao na nedodirivima. Mislim da u tom smislu Sirija je e, sigurno slučaj gdje obje strane e, E, nemaju dobre razloge da u daljnji, daljnjim razgovorima imaju različite e, crvene linije i e, da inzistiraju na tim crvenim linijama umjesto da se jednostavno upuste u dijalog na konstruktivan način. Hvala lijepa. Sada ćemo pokušati razgovarati sa Washingtonom. Gospodine Adebar, imate riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju, zahvaljujem članovima odbora AFET na pozivu da vam se danas obratim. Ispričavam se što je to e, moguće samo putem video veze. Također se ispričavam članovima e, izaslanstva Irana E, ne radi se o tome da nisam želio putovati u Brisel, zapravo ću i doći u Brisel za manje od mjesec dana, ali danas nisam mogao doći. E, ovaj ovo saslušanje se e, održava u vrlo dobrom trenutku, u pravom trenutku. Ja bih samo htio dodati još jedan element koji nešto što se dogodilo prošli tjedan, a manje je pozitivno, to je bio, bilo testiranje balistički ih projektila od strane Irana, iranske vojske i to samo pokazuje da je e, entuzijazam u vezi sa ovim sporazumom koji je naravno opravdan e, e, doduše postoji ali postoje neki izazovi koji i dalje postoje neki izazovi i problematična regionalna politika, dakle činjenica je da, se, da su se ti, ti pokusi sa tim projektilima održali u istom tjednu u kojem je e, iranski parlament prihvatio ovaj sporazum. Ja sam u svojoj prezentaciji htio e, govoriti uglavnom o dvije stvari o onome što je moguće između Europske unije i Irana E, dakle o zamahu koji je moguć kao posljedica ovog sporazuma, a drugo o e, same situaciji u Iranu, ali tu ću biti vrlo kratak. Kao prvo o regionalnoj suradnji. U ovom sporazumu nema ničega što kaže da bi trebala E, postojati regionalna suradnja. Ovaj sporazum se tiče samo e, nuklearnih, e, nuklearnog neširenje nuklearnog oružja, odnosno sprečavanje Irana da razvije nuklearno oružje. Isto vrijeme ovo, ovaj format koji je ispregovarao ovaj sporazum bio je vrlo uspješan, ali nije magična formula za druge krizne situacije. Kao što smo vidjeli i kao što smo već čuli, spominju se Saudijska Arabija, Izrael i druge zemlje, dakle postoje e, postoje tu još uvijek e, problematične situacije u regiji e, i, i ovaj sporazum ne propisuje kako bi regionalna suradnja trebala izgledati u budućnosti. Kad je riječ o tome kako bi se ovaj sporazum trebao primjenjivati sljedećih godina, očito je e, da regionalna suradnja treba biti dio toga, ne može se gledati samo na e, implementaciju ovog sporazuma, a pritom ne gledati i na implikacije na regiju. E, dakle, ako gledamo širu sliku neširenja nuklearnog oružja, mora se dakle promovirati regionalna suradnja kao što su moji kolege prethodni govornici već e, napomenuli. Dakle, sam ovaj sporazum, sam po sebi ne, e, on, ne e, potiče regionalnu suradnju, nego je zahtjeva. To je prva važna stvar koju sam htio reći. Druga stvar je što se tiče stajališta Irana, kao što je već spomenuto, e, predstoje za nekoliko mjeseci izbori u Iranu e, i e, vrhovni vođa Kamenei mora tu na neki način utjecati na pozitivan način kako bi došlo do ravnoteže E, mnogi od vas su čuli o vrlo žustroj raspravi koja se vodila u SAD-u, naravno u Iranu je također vođena žučna rasprava, e, bilo je naravno zagovornika i protivnika. E, ne postoje međunarodne sporazum, međunarodne obaveze koje bi bile u suprotnosti sa ovim sporazumom. Dakle, ovaj sam sporazum usprkos e, e, tome što smo u srpnju vidjeli e, proteste na ulicama Teherana, ovaj sporazum svejedno nije lako prošao u samom Iranu i usprkos potpisivanju ovog sporazuma moguće je da dođe do nazadovanja i u SAD-u i u Iranu u smislu da zbog kompromisa koji je postignut e, e, e, hardlineri, odnosno kritičari i protivnici će tražiti e, da ustupke za uzvrat kako bi e, podržali odnosno prestali kako bi se prestali protiviti ovom sporazumu. E, snabdjevanje oružjem aktera u regiji tu će igrati ulogu, a e, kao što su i prethodni govornici već spomenuli su e, konflikt u Siriji, e, tu se iranska politika naravno nije promijenila samo zbog ovog sporazuma. Treća stvar koju sam htio reći je istina je da Europa pozitivno gleda na Iran, ali e, oni su za Iran samo jedan e, igrač, jedan e, dionik, ponekad bilateralni su bilateralni razgovori prijetili da zadominiraju i da nadomjeste multilateralnu dimenziju no razgovor razgovor, dijalog sa SAD-om je e, naravno i dalje važan, što naravno i otežava e, tu suradnju. Dakle, Europska unija je dobro došao partner, smatra se međutim manje važnim partnerom od SAD-a, ali ja bih se htio vratiti E, onom dijelu ove uspješne formule koja je dovela do sporazuma, a to je da su Europska unija i SAD usko surađivali i odoljeli iskušenju da e, postignu zasebne dogovore sa Iranom i to je doista pomoglo kako i također i u odnosima sa Kinom i Rusijom koje su također bile E, sudionici u ovom sporazumu, a to je nešto što bi, e, čemu bi Europska unija i dalje trebala e, težiti. Dakle, to znači da Europska unija mora imati svoju strategiju prema Iranu, a mi bismo njoj htjeli doprinijeti, dati svoj doprinos ovim prezentacijama danas, no u tome postoje i snažni elementi koji se tiču SAD-a. E, Evropska unija se ne može angažirati u Iranu sama nego u kontekstu barem transatlantskih odnosa i e, u e, suradnji sa drugim partnerima koji su sudjelovali u pregovaranju ovog sporazuma. Dakle, ono gdje bi europska unija dalje, gdje bi Evropska unija dalje mogla napredovati. Dakle, svakako je ovaj sporazum bio jedan od e, jedan veliki uspjeh, diplomatski uspjeh e, i uh, dobar rezultat multilateralnih pregovora i ja smatram da se dalje treba nastaviti raditi na dugoročnoj suradnji čak 10, 20, 25 godina od danas Dakle, treba razraditi strategiju za Iran za jedan dugoročan period, jer e, sveobuhvatni pristup je ono u čemu je Europska unija jaka, kao što smo to u povijesti dosta puta imali priliku vidjeti. E, još neke teme koje sam htio spomenuti, kad je riječ o tome što bi ova suradnja mogla sadržavati, jedno je na primjer e, E, pomorska sigurnost, drugo su teme zaštite okoliša, treće sigurnosna politika, upravljanje krizama i konfliktima. Dakle, pomorska sigurnost, to je tema koja se tiče ne samo Irana, nego i svih e, susjeda Irana, dakle zaljevskih zemalja. E, tu su međutim i Irak i Iran trenutno isključeni, to je da zapravo za sada postoji jedan savez protiv Irana i tu se vrlo malo, malo trenutno može učiniti protiv toga, ali ako pogledate e, zaljev u pogledu e, pomorske sigurnosti, e, primjena konvencije Ujedinjenih naroda o pomorskoj sigurnosti je dokument koji bi tu trebalo primjenjivati, međutim e, Saudijska Arabija i Iran nisu potpisale, e, nisu potpisnice toga, dakle tu se radi o pomorskoj sigurnosti, o borbi protiv piratstva, o jednom dugoročnom multilateralnom procesu koji bi trebao dovesti do neke vrste sporazuma u tom Eh, po tom pitanju. Eh, nadalje što se tiče obnovljivih izvora energije, opskrbe vodom, eh, to su teme koje su od velikog značaja ne samo za Iran nego i za druge susjedne zemlje. Tu postoji velika potreba za suradnjom, kao što je rekao i ministar poslove Irana Irana Zarif. Evropska unija je do sada već e, bila e, već do sada poticala takvu vrstu suradnje u drugim regijama svijeta. E, to je od velikog značaja za Iran. Naravno, možda se sjećate velikog potresa prije nekoliko godina u Bamu u Iranu gdje su međunarodne agencije pružile veliku pomoć i podršku Iranu to bi se, takva vrsta suradnje bi se mogla i trebala intenzivirati. I treći aspekt, ja sam već upozorio e, e, da je vrlo važno imati na umu e, sigurnosna pitanja. Rješenje za konflikt u Siriji možda nije do Europske unije, možda će se o tome odlučivati negdje drugdje, ali Eh, jedan forum za regionalnu sigurnost koji bi uključio zemlje zaljeva, Iran, Irak i druge eh, aktere van eh, ove regije, to bi bio potreban format prije gotovo 25 godina prije madridskih razgovora o krizi na Bliskom istoku, taj format već bio upotrebljen i sad bi ga trebalo opet upotrebljavati. Dakle, suradnja sa SAD-om je tu vrlo važna, SAD je partner koji, je, koji mora tu odigrati vrlo važnu ulogu, e, ali neki prijedlozi bi bili shvaćeni kao previše toksični ako bi došli od e, strane SAD-a. E, u svakom slučaju potreban je fokus na regiju E, i pokušaj traženja rješenja e, izraelsko-palestinskog e, konflikta u regiji. Tu bih mm, završio i sa veseljem očekujem razminu mišljenja sa vama. Hvala vam. A sada otvaramo raspravu. Prvi će govoriti gospodin Howitt. On je izvjestitelj za izvješće o europskoj strategiji prema Iranu nakon potpisivanja ovog sporazuma. No, prije nego što dam riječ gospodinu Hawitu, s nama je i e, gospodin Sovat koji je iz Europske službe za vanjsko djelovanje. I on će odgovoriti na pitanja koja su upućena Europskoj službi za vanjsko djelovanje. Gospodine Howitt, izvolite. Hvala. I najprije bih zahvalio našim gostima danas na njihovim izlaganjima. Mm, ovo je početak procesa u okviru kojeg ćemo pripremiti e, izvješće parlamenta, a i pratiti razvoj između Europske unije i Irana nakon potpisivanja ovog nuklearnog sporazuma sankcije i nesuradnja nikada ne donose ništa dobro, bilo da je riječ o Iranu ili bilo kome drugom. I naravno složeni su čimbenici s jedne i s druge strane, no ako možemo poboljšati odnose između naših zemalja, to je svakako mm, nešto čemu bismo trebali stremiti. Ovaj odbor i naš predsjednik kao ja bili smo u Teheranu za vrijeme pregovora, bili smo i u lipnju prije potpisivanja sporazuma, radili na izgradnji povjerenja i mislim da mogu reći da je to bio prilično uspješan posjet i planiramo nastaviti raditi na taj način koliko god da je to teško i složeno. Um, koliko god mnogi misle da je možda uzaludno, ja smatram da je to dobar pristup. A što se tiče trgovine, moramo priznati da, je, da su sankcije bile izrazito nepoštene i treba shvatiti i stav e, Iranaca. O tome se nismo slagali niti mi ovdje u Europskoj uniji. No, ako budemo uspjeli uspostaviti trgovinske odnose, i ako Europska unija ponovno postane vodeći e, trgovinski partner e, Irana, to će donijeti koristi i nama i Iranu. No naravno, ti odnosi moraju biti uspostavljeni na temelju određenih standarda, standarda za ulaganje, standarda za vanjsku trgovinu koje treba poštovati. Što se tiče izvještaja, nećemo se baviti detaljnim pitanjima oko provedbe nuklearnog sporazuma, Time će se baviti Europska služba za vanjsko djelovanje i tijela unutar Irana u okviru eh, formata um, 3 plus 3, a mi ćemo raditi na širenju odnosa u okviru ovog sveobuhvatnog eh, pristupa. Dakle, rekli smo promet, zaštita okoliša, suradnja sveučilišta, prijevoz i tako dalje. slažem se s onime što je već rečeno da ovo mora biti dugoročna strategija. Imali smo deset godina e, zamrznute odnose i naravno da će ponovna uspostava odnosa potrajati i da će to biti zahtjevan zadatak, tako da moramo biti realni i s našim e, očekivanjima. No, postoje i zajednički plan rada, borba protiv e, terorizma, borba protiv krijumčarenja droge. Vi ste spomenuli tri vrlo specifična prijedloga. Mislim da su bila vrlo interesantna, neću sada to komentirati jer nemamo vremena, ali e, definitivno ću o tome e, razmisliti. Te kad je riječ o regionalnim problemima, očito je da bismo trebali iskoristiti ovu priliku koju imamo surađivati s Iranom i kad je riječ o Jemenu, Libiji, naravno Siriji, e, situacija u Libanonu ne bismo smjeli dopustiti da se pogorša. I mislim da postoji prostor da to učinimo i mi smo u odboru za vanjske poslove e, razgovarali sa ministrom vanjskih poslova i njegovim zamjenikom. Isto tako pozdravljam i osnivanje radne skupine za Iran Mislim da su sad sve strukture na mjestu i da stvarno možemo raditi na tome. No kad vidimo i razvoj u proteklih nekoliko tjedana u Siriji, isto tako vidimo da će to biti teško to ostvariti u praksi. Mislim da ćemo se morati e, jako potruditi. Imam jedno pitanje za naše goste. Zapravo za e, gospođu Karen Majeh. E, odnos između Teherana i Rijada, te o perspektivi europske uloge. Vi ste govorili o ulozi Europe u Iranu i gdje smo dakle imali određene mogućnosti. No, što nam možete reći o unapređenju odnosa između Teherana i Rijada? Što mislite da gdje Europa može dodati nešto novo, nešto što bi napokon uspjeli mm, zbližiti im te države. Gospodine Persi, zanimljivo je bilo kad ste govorili o crvenim linijama oko Sirije. E, ostvarili smo neki napredak. Mislim da je to bilo jako zanimljivo. o Siriji. Što bismo mogli učiniti kad je, dakle, da napokon maknemo crvene linije i napokon pokrenemo konstruktivan dijalog o Siriji. I gospodine Adebar, vi ste spomenuli o potrebi obračuna sa kritičarima i disidentima i s jedne i druge strane. Vi ste u SAD-u, a u raspravi koja se vodila nakon potpisivanja nuklearnog sporazuma, iz, izgledalo je kao da su jedini kritičari sporazuma u američkom kongresu. Mm, ja sam vidio u Teheranu i ovdje kod nas, naravno bilo i tamo kritičara, ali budući da ste vi u SAD-u, možda biste e, htjeli komentirati tu asimetriju koju vidimo, dakle, e, kad je riječ o kritičarima s obje strane i koje strategije možete predvidjeti kako, bismo, e, kako biste odgovorili tim kritičarima. I hvala vam svima.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 da je Iran velika zemlja koja može odigrati jako važnu ulogu u regionalnoj e, stabilnici i čak i izvan granica regije. No to ta zemlja svakako nije jednostavan saveznik i nije jednostavno s njima pregovarati. To ste svi spomenuli. Imam dva pitanja. Prvo se pitanje odnosi na sljedeće osim interesa i jedne i druge strane za zbližavanje. Imamo li doista zajednički interes dugoročno gledano? Kad govorim o uzajamnim interesima, Iran želi da se ukine embargo na oružje kako bi imao veću političku i gospodarsku stabilnost, a s druge strane mi imamo e, gospodarske i trgovinske interese naš izvestitelj govorio i o borbi protiv terorizma. Nema sumnje da je to zajednički cilj, no je li to dovoljno da bismo osigurali dugotrajan odnos? A zatim tu je pitanje povjerenja, uzajamnog povjerenja. Prije deset godina potpisani su sporazumi koji su stupili na snagu. Nakon toga smo vidjeli da se sporazumi, sporazumi nisu poštivali i da je Iran koristio te sporazume e, kako bi zapravo nastavio sa svojim istraživanjima u nuklearnom području. Mislim da je ovo jako važno i da ne možemo imati stvaran dijalog ako ne postoji bar minimalna razina povjerenja. Stoga me zanima što naši gosti misle. Koji su glavni čimbenici na temelju kojih bismo mogli izgraditi povjerenje dugoročno, bez obzira na, što, na sve što se događalo u prošlosti i bez obzira na testiranje balističkih e, raketa. Hvala vam. A sada gospodin Kan. I ja bih najprije zahvalio našim gostima na njihovim izlaganjima. Nema sumnje, ovaj je sporazum s Iranom i tekako važan, no Iran je zemlja sa složenom poviješću. Uspjeli smo um, doći do ovog sporazuma ali bojim se da ako se e, procesom ne bude upravljalo na odgovaraju način, da što će se dogoditi. Vidjeli smo evo testiranje ovih balističkih projektila. Tako da očito je da trebamo jako pomno paziti da vidimo hoće li se sporazum ispoštovati. Kosti su e, nam dali neke ideje kako bismo mogli dakle, ići dalje sada nakon potpisivanja sporazuma, ali mogu ja reći nešto. Recimo, gospodarstvo nam može pomoći da izgradimo odnose. Mož... Što naši gosti misle? Um, mogu li nam pomoći modeli suradnje kakve imamo sa zemljama u okviru sustava GSP+. Bi li to unaprijedilo naše odnose? Zatim kad je riječ o različitim silama u regiji, Mm, pa ja pretpostavljam, i to bi također bilo interesantno čuti od naših e, gostiju, dakle, ako možemo potaknuti snažnije gospodarske odnose između Irana mm, i zemalja zaljeva, Saudijske Arabije i tako dalje, bi li to pomoglo? I treća stvar, dakle to je vojna strana priče. Mnoge zemlje se boje Irana i već 36 godina gledano u, u Iran sa strepnjom. E, u Iran je u proteklih nekoliko godina osnažio svoje veze sa zajednicama Šijita i šitskim državama. Mislim da jesmo trenutačno u jedinstvenom e, položaju, nismo u istom položaju kao i SAD stoga smatram da bismo trebali e, mi biti ti koji će odigrati tu e, jako važnu ulogu. Hvala vam, a sada riječ ima gospodin Tenok. Hvala. Format 3 plus 3 ili 5 plus 1, kako god ga nazovemo, mm, su stvarno rijedak slučaj uspješnih e, pregovora vođenih Europskom unijom i stvarno moram um, čestitati gospođi Ashton, prethodnici gospođe Mogherini. No, mi smo kao klub zastupnika kao klub zastupnika dali vrlo opreznu podršku ovom uh, sporazumu. Moramo biti apsolutno uvjereni da će biti definirane vrlo stroge mjere za praćenje i kontrolu kako bi se osiguralo da Iran ipak ne vara. Mislim da Iran ima jako puno, jako dugačku povijest kupovanja vremena i izbjegavanja e, obveza i to se svakako dogodilo i u prošlosti, obogaćivanje urana do viših razina koje nisu bile potrebne i koje ne biste e, očekivali od zemlje koja ima toliko nafte. Dakle, uvijek e, smo bili vrlo sumnjičavi prema njima da rade na razvoju nuklearnog oružja. Dakle, eto, to je pozadina našeg stava. Istovremeno smo vrlo kritični prema Uranu kad je riječ o um, kršenju ljudskih prava, pružanju podrške režimu Asada i Hezbollaha, Uh, Libanon je također veliki neprijatelj Izraela i predsjednik Ahmadinejad je mm, uputio vrlo oštre komentare prema toj demokratskoj zemlji u prošlosti. No, s druge strane, Mm, trenutačno imamo najveću prijetnju u tom dijelu svijeta, to je ISIS i zbog toga moramo surađivati s Iranom i pokušati pronaći izlazak iz sirijske krize i građanskog rata. Jedan od panelista je rekao da se Iran mora smatrati kao potencijalan partner Europske unije. Ja i moj klub zastupnika se s time ne možemo e, složiti. Mi nemamo zajedničke vrijednosti sa e, Islamskom republikom uh, Iran. Thank Mr. Buchner. Hvala vam sada gospodin Buhner. E, želio bih se srdečno zahvaliti kod sva tri govornika. Imam prvo pitanje vezano uz moguću suradnju. Već je bilo spomenuto da u odnosu na borbu protiv terorista i krijumčara droge možemo ovdje surađivati i to je želja koju je izrečito izrazio Iran. Moj problem kod cijelove priče su ljudska prava, situacija s ljudskim pravima u Iranu. 80% e, smaknuća u Iranu e, se događa na temelju e, kasnih djela vezanih uz krijumčarenje droge. kolaga mi je rekao da će se vjerojatno E, obustaviti i izvođenje tih smrtnih kazni, ali to su za sada samo najave. Da li takva suradnja na ovim predmetnim područjima je uopće moguća sa Iranom, uzimajući u obzir sadašnju situaciju kršenja temeljnih ljudskih prava i kako bismo mogli poboljšati tu situaciju. Drugo pitanje vezano uz zaštitu okoliša. Potpredsjednica je izričito rekla da je zainteresirana za suradnju. Konkretno situacija na Umrskom moru e, je u izravnoj blizini e, katastrofom pogođenih područja. E, možemo li jedan dio vode koja se trenutno odvodi dovesti nazad kako bismo pokušali ublažiti krizu, ne, oskuricu vode koja je trenutno vlada u tom području. Također e, poticanje e, eksploatacije nafte je nešto o čemu se do sada nije govorilo. Što se tiče regionalne ravnoteže koja je do sada postojala, ona bi se mogla narušiti jer će doći do promjene financijskih tokova. Još jedno pitanje vrlo važna točka što se tiče ratifikacije i provedbe sporazuma je da svi nuklearni sporazumi koji su dogovoreni se moraju poštivati. E, preseljenje reaktora u Arahu, odnosno e, njegova demontaža je nešto što je lako obaviti. Zašto se to do sada nije dogodilo? koji je odgovor Irana na to? I posljednje pitanje za Europsku službu za vanjsko djelovanje. Koji projekti sa, se planiraju provoditi zajedno sa Iranom? Hoćemo li imati diplomatsko zastupstvo u Iranu? Da li ćemo sklopiti sporazum o partnerstvu i suradnji sa Iranom? Koji instrumenti ili neki drugi tematski programi eh, se planiraju, odnosno njihov, njihov plan je u izradi. Hvala. Hvala vam, gospodin Velder. Hvala vam. Socijalni mediji su u proteklih nekoliko tjedana često spominjali činjenicu da revolucionarna vlada vlada na bojištima u Siriji. Možda nam možete nešto o tome reći. Do koje mjere je Iran financijski i vojno upleten u borbe u Siriji? I osim toga, nedavno sam primijetio e, reakciju iz Irana za jednu organizaciju da je aktivna u Siriji. To je izazvalo brojne reakcije i građani nisu bili zadovoljni time da se, time da Iran podupire e, režim ubojicu predsjednika Asada. I na kraju, e, čuli smo o potencijalnim e, partnerima, no hoće li Ujedinjeni narodi biti uključeni? Da, ovdje imamo izvjestitelja. No zanima me koje evropske interese branimo time. Nismo o tome mnogo čuli. Ja sam bio također izvjestitelj za odnose između Europske unije i Irana. I pitam se postoji li antisemitizam u e, Iranu i ja se nadam da će izvjestitelj biti iskren i otvoren kada se bude bavio tim pitanjima u izvještaju. Osim toga htio bih čuti i odgovor naših gostiju. Neki su rekli da je iranski režim vrlo modern. Imamo još dva govornika i nakon toga ću završiti popis govornika. Gospodin Demesmaker, izvolite. Ja, dank eh, voorzitter. Ik wil graag even... Hvala lijepa. Želio bih se nadovezati na ono što rekao moj kolega Charles Tanek. E, ja sam koordinator skupine koja se bavi pitanjima ljudskih prava. Charles je upravo spomenuo e, ljudska prava, pogotovo manjina u Iranu. Uistinu mislim da je šteta da visoka predstavnica e, nije otvorila to pitanje i nije e, o tome raspravljala u javnosti, nije ga uopće spomenula, a situacija sa ljudskim pravima u toj zemlji je uistinu zabrinjavajuća. Svi su upoznati sa problemom nepostojanja vladavine prava u Iranu, ne postoji sloboda oporbe, sloboda tiska, krše se ljudska prava. Nedamo se odla rasprava o smrtnoj kazni. Broj, znate li koji je broj smaknuća u Iranu samo na primjer ove godine tisuću više koliko smaknuća dnevno to je besraman režim čije je obilježe sustavno kršenje svih obvezujućih sporazuma za e, poštivanje ljudskih prava. Postoje li ikakvi pokazatelji da taj naš novi partner, kako smo ga nazvali, će ipak uvesti neke promjene kako bi više poštivao temeljena ljudska prava, temeljene ljudske vrijednosti. Mislim da se to neće dogoditi. Gospođa Gil. Hvala gospodine predsjedniče. Ja bih samo željela pitati na koji način Europska unija i SAD se koordiniraju na više konkretan način kako bi se pronašlo rješenje za sve te krize u regiji. Sirija, Irak, Bare, ne znam, mislim da to nije moguće bez uspostave regionalnog dijaloga na području zaljeva. Mislim da Europska unija ima dobre odnose sa Iranom, no SAD ima bolje odnose sa Saudijskom Arabijom. Da li te dvije strane se smatraju međusobno toksičnima, Iran i Saudijska Arabija? E, zanimaju me konkretni primjeri. I sada ćemo dati riječ stručnjacima da odgovore na postavljena pitanja. Mogu li započeti s vama, gospođo Gernmajer? Hvala. Započet ću sa prvim pitanjima vezano uz e, ulogu Europske unije u razgovorima između Teherana i Rijada. Moja preporuka bi bila da Europska unija mora navesti zašto je zainteresirana za taj dijalog u prvom planu. Naglasila sam da su troškovi nedjelovanja Europske unije sve veći i veći. Sve veću veću cijenu će Europska unija platiti zbog toga. Stoga bi se trebalo uključiti u oblažavanje tenzija u toj regiji. Drugo, cilj bi trebao biti pragmatičan i realan. Jasno mi je, nakon razgovora i u Teheranu i u Rijadu, da Prag e, još uvijek nije ostvaren za otpočinjanje e, pravih pregovora. No, Europska unija ima određeni presedan vezano i uz Balkan i u druge regije u smislu ohrabrivanja dijaloga i e, za stvaranje platforme koja je potrebna u pravom trenutku. EU3 e ili gospođa Mogherini bi se možda mogli uključiti na više kontinuiranoj osnovi u komunikaciju između Teherana i Rijada i e, također vezano i u Siriju i Jemen, to je nešto sa čime bismo trebali računati u budućnosti i dalje raditi na tome. Što se tiče izgradnje povjerenja, Naime, prije deset godina Iran je potpisao sporazum samo da kupi dodatno vrijeme. Povijest nuklearnih pregovora je opterećena sa mnogo nepovjerenja na obje strane. Odgovori ne postoje u vakumu. Nakon suradnje sa Afganistanom i Talibanima, Iran je nazvan osom zla od strane e, britanskog premijera i na taj način došlo do opadanja povjerenja. Ovaj sporazum predstavlja novu platformu za izgradnju povjerenja, te se uistinu slažem sa činjenicom da, na, da faza provedbe na obje strane će biti presudna u dugoročnoj izgradnji povjerenja. Što se tiče testiranja balističkih projektila, to baš ne pomaže e, duhu ovih pregovora, no kao što su državni službenici već rekli, nije se radilo o kršenju e, zajedničkog sveobuhvatnog plana djelovanja i to je pitanje e, o kojemu će se razgovarati na razini Vijeća sigurnosti Teherana. Što se tiče područja suradnje, trebamo li započeti od lakših pitanja kao što su zaštita okoliša i pomorska sigurnost, to je suradnja na području e, zaljeva i pitanja sigurnosti. Postoji tu mogućnost, slažem se sa panelistima, moramo sagledati poziciju Irana u regiji, okružen Afganistanom, Irakom, Pakistanom u području Proksivara, e, također u Siriji i u Jemenu. Kada govorimo o pomorskoj sigurnosti, u ovom trenutku to bi možda moglo biti prevelika poteškoća. Nuklearni pregovori su pitanje međunarodne sigurnosti. Mislim da kaos na Bliskom istoku je nešto čemu bi se trebalo baviti i Vijeće sigurnosti UN-a i E, to bi trebalo biti pitanje najvećeg prioriteta i za Europsku uniju i za PF5. Što se tiče pitanja ljudskih prava, postoje dva različita modela u odnosu na ljudska prava u Iranu. Prvi je e, ono što smo radili prošlih deset godina, to je da smo se apsolutno isključili i uopće nismo razgovarali o ljudskim pravima sa Iranom, a drugi model je ono što smo radili tijekom dana sveobuhvatnog dijaloga, to jest složili smo se da se ne slažemo, ali smo također smatrali da je uključivanje kod najspornijih pitanja nešto što moramo učiniti. I čula sam da gospodin Lariđan je komentirao pitanje odračivanja krijumčarenja droge. E, to je nešto što je vrlo važno. Trebalo bi e, Iranski parlament osvojiti zakone kako bi se umanjio broj smaknuća, no evropljani moraju biti realni. Ne možemo uvjeriti naše saveznike e, na zapadu da uvedu moratori na smrtnu kaznu, onda kako ćemo to učiniti sa Iranom? To će nam biti još teže. Što se tiče reaktora u Iraku, sa tehničkog gledišta od ovog procesa će postaviti zajednički projekt među SAD-a Irana i Kini vezano uz dizajniranje nuklearnog reaktora i to će biti platforma za izgradnju povjerenja. To je vrlo važno za napredak. Kratak komentar po pitanju uključivanja Irana u Siriji. Kao što sam već spomenula, e, uključenje Irana tijekom, proš, tijekom proteklih nekoliko tjedana se povećalo sa uključivanjem Rusije i e, tijekom zračnih napada u Siriji i to je pokazalo da Iran ima određeno e, interes za sigurnost, mora štititi te e, interese, postoji pitanje opskrbe vezano uz Hezbolah. Iran neće promijeniti svoje gledište po tom pitanju, no kada govorimo sa mnogim akterima u Iranu, ne samo pragmatičarima, već i tvrdolinijašima, postoji jedan upitnik iznad e, kog usmjerenja u Siriji koje bi trebalo dati prednost, da li je to decentralizacija ili ipak davanje više ovlasti predsjedniku. Upravo o tome se govorilo prošli tjedan u Briselu sa Federica Mogherini je raspravljala politički proces koji bi mogao biti ostvariv u Siriji i e, koji bi mogli prihvatiti i Iran i Saudijska Arabija. I time ću zaključiti. Hvala, doktor Parsi. Ukratko. Vezano uz crvene crte preko kojih se ne smije prijeći, vezano uz e, Siriju, neću ulaziti u detalje, no osobno moram reći da različiti politički vođe u Europi daju proturječne izjave i to baš nije bilo od velike pomoći. Ta rasprava u javnosti nije nešto što potiče pravu raspravu. To su crvene crte i preduvjeti E, koje ne moramo najprije riješiti. Bilo bi bolje najprije razgovarati bez postavljanja preduvjeta i onda da pogledamo koje su gledišta suprotstavljenih strana. E, Iran je uspostavio svoju snagu u ovoj regiji i stoga e, bi možda mogao riješiti kao su regiji, to bi bilo idealno. Postoje mnoga područja na kojima bi i ranije mogli surađivati. E, objektivno nije dovoljno reći samo da možemo surađivati, već moraju postojati akteri na obje strane koji su zainteresirani za ostvarivanje potencijala te suradnje. Mislim da to postoji ako pogledamo akademsku zajednicu, ako pogledamo trgovinu, ako pogledamo neko drugo područje, pronaći ćemo ljude na obje strane koji e, su pripravni to učiniti. Ovaj sporazum je smanjio trošak vođenja razgovora o tom potencijalu, a to je vrlo važan korak. Postoje i oni unutar Irana i izvan Irana koji ne žele tu razinu angažiranosti, koji ne žele dalje napredak. To pa se u manjoj mjeri tiče suradnje sa Europom, no sigurno se tiče bilo kakvog oblika suradnje sa SAD-om. No i o njih možemo razuvjeriti. Radi se o pitanju ulaganja u proces, e, tako da se uvjerimo da će imati koristi od e, mogućih rješenja. Postavili smo pitanje možemo li vjerovati Iranu, Jesi li oni uopće naš partner. Ne mislim nužno da je to pitanje povjerenja, to je pitanje e, onoga što se događalo u povijesti i e, izgradnje povjerenja na temelju danih obećanja i njihovog ostvarenja. E, zajednički plan koji je prethodio zajedničkom sveobuhvatnom planu djelovanja je pokazao da su sve strane ispunile svoje obveze i to je već bila mjera izgradnje povjerenja prije ulaska u konačni sporazum. Može li Iran biti naš partnerom ili ne, to je više pitanje prazne retorike. Ne radi se o klubu prijatelja, ne radi se o prikupljanju marki, skupljanju markica, odnosno odlasku u zalazak sunca, u Zalazku sunca, radi se o e, pronalasku ciljeva koje obje strane mogu ostvariti i utvrđivanja onoga što se ne može ostvariti. To ne možemo ignorirati, ne možemo se pretvarati da e, potencijal rana je nešto što se može ignorirati, a da ono što želi ran, e, time što ignoriramo, mi možemo ostvariti ono što mi želimo, to je nešto što je uzavudno i nekorisno i ne može na tome ostati. Što se tiče ljudskih prava, to je vrlo važno pitanje, no postavlja se pitanje koliko duboko možemo ući u samu srž ostvarivanja poboljšanja situacije kršenja ljudskih prava u Iranu. Ako ukazujemo na ta kršenja i, i vičemo i simbolički se očitujemo da mi u EU jesmo za ljudska prava, naravno to e, je naša politika koju smo primjenjivali tijekom nekoliko desetljeća, nije baš bila previše uspješna i Iranci baš nisu bili e, njome impresionirani. Što se tiče poboljšenja situacije ljudskih prava u Iranu, u samoj srži, e, to je nešto što zahtjeva mnogo više subtilnosti i diskrecije. Ponekad vikanje e, i urlanje o kršenju ljudskih prava nije baš najbolji način postizanja poštivanja ljudskih prava. Hvala, gospodin Abeder. Mikrofon. Zahvaljujem na svim pitanjima i komentarima. E, ja ću se učezočiti prvenstveno na percepciju, jer kada oblikujemo ovu strategiju, moramo e, razmotriti na koji način Iran percipira Europsku uniju. Već sam komentirao činjenicu da je Iran možda iznenađen razinom transatlantskog jedinstva Moramo imati na umu da kada je Iran započeo s ovim pregovorima, bavio se samo sa tri države članice i njihovim ministrima vanjskih poslova, a tri godine kasnije e, e, visoki predsjednik se uključio. Nakon 12 godina e, visoka predsjednica Mogherini je preuzela vodstvo i Europska unija ima mnogo prominentniju ulogu sada. Percepcija Irana se izmijenila u svakom slučaju što se tiče Europske unije, onoga što Europska unija predstavlja, da li je Europska unija Francuska, Njemačka i Ujedinjena kraljevina ili je to cijela Europska unija. U tom smislu je vrlo važna, snažna potpora država članica u smislu svega što ide u smjeru strategije EU-a prema Iranu. No, istodobno, kao što su moji prethodni govornici rekli, moramo se držati dane riječi. Provedba sporazuma, iako nije dijelom strategije, od ključne važnosti za ono na koji način će Iran percipirati EU. EU mora biti stroga, ali i pravedna. To je fraza koja je preuzela iz jednog drugog područja politike, politike proširenja. Europska unija mora biti stroga i pravedna po pitanju provedbe sporazuma. E, ne može pretjerivati zbog zamaha kojeg je sporazum ostvario, već ga mora poštivati 100%, e, mora pokazati da je sporazum prioritet, a sve što nadilazi sporazum mora biti u korist sporazuma. Povjerenje je nešto što se ne može stvoriti samo tako. Sve ove mjere su koraci u smjeru neke vrste povjerenja koje bi se moglo pojaviti na kraju procesa. Ne znamo kako će Iran izgledati na kraju procesa, a isto tako ne znamo ni kako će Europska unija izgledati na kraju tog procesa. E, čuo sam pitanje vezano uz e, SAD i simetriju tvrdolinijaša, to je vrlo relevantno pitanje. E, dio natuknica izgovora članova kongresa, odnosno predsjedničkih kandidata u SAD-u se odnosi na i te tvrdnje tvrdolinijaša u koje e, javljuju tvrdolinijaši u Iranu. No to zapravo otvara vrata Europskoj uniji da e, preuzme ulogu posrednika i uđe u proces kako bi objedinila, spojila ove dvije strane. E, to je zapravo buka koja se stvara zbog tuzemnih ciljeva i stoga bi Europska unija trebala preuzeti tu ulogu kako bi se percipiralo E, da igrat ulogu i vezano uz nuklearni sporazum u obliku zajedničkog povjerenstva koje se počelo sastajati, ali Europska unija bi također trebala iznijeti prijedloge slične onima u strategiji koja se upravo izrađuje. Ne bih želio umanjivati nastojanja da se riješi sirijski konflikt ili bilo koji drugi konflikt u regiji, ali čini mi se da to nije dio šire strategije prema Iranu, to je dio svakodnevnog upravljanja krizama i Europska unija tu treba preuzeti svoju ulogu zajedno sa državama članicama. Pitanje se odnosilo posebice na ulogu EU-a i nekih država članica neovisno o radnoj skupini za Siriju. Naime, odnosi sa Rusijom su vrlo važni. No to je nešto što je izvan i ne bi se trebalo povezivati sa provedbom sporazuma, odnosno sa oblikovanjem strategije za Iran. Također ljudska prava su bila često spominjana kao vrlo važan aspekt. Želio bih, osim onoga što su moji kolege rekli, reći dvije stvari. Prva je da su nam ljudska prava vrlo važna i znamo što ona znače i predstavljaju. E, možda bismo trebali reći da se tu radi o vladavini prava sukladno e, zakonu u zakonima u Iranu. E, naime, postoje određeni zakoni u Iranu E, koji se uvijek ne poštuju u e, civilnom društvu. E, ne bismo htjeli propovijedati o europskim vrijednostima i Irancima, već bismo trebali pogledati što propisuje iranska vladavina prava i iransko zakonodavstvo, možda bismo tada bili uspješniji. Također, drugo pitanje vezano uz ljudska prava je vezano uz percepciju, a to je moramo e, primjenjivati te standarde ne samo u odnosu na Iran, već i na Saudijsku Arabiju, na primjer. Ako je Europska unija ozbiljna po pitanju ljudskih prava, neovisno o tome o kojoj se zemlji radi, a ne samo u odnosu na Iran, to bi u svakom slučaju osnažilo našu poziciju. Hvala. Gospodin Several Hvala lijepa. Hvala na pozivu na ovaj zanimljiv sastanak. Želim također zahvaliti panelistima na njihovim zanimljivim prezentacijama. E, naša radna skupina je osnovana e, e, sa ciljem bavljenja Iranom jer postoji doista potreba da Evropska unija ima jasan i sveobuhvatan način um, um, strategiju uh, i uh, stajalište prema Iranu. Naši odnosi su do sada bili ograničeni na pregovore u vezi sa ovim nuklearnim sporazumom, ali sada kada je taj sporazum potpisan, radna skupina neće biti nadležna samo za implementaciju ovog sporazuma, što ostaje vrlo važan dio našeg rada, kao što su već mnogi govornici spomenuli, implementacija ovog sporazuma bit će ključni dio našeg e, rada, ali naša radna skupina neće se baviti samo time, nego i načinima kako se može E, razviti, kako se mogu razvijati, odnosno ponovno oživjeti bilateralni odnosi e, sa Iranom, a treći dio naših aktivnosti biće e, raditi sa Iranom kao regionalnim akterom, kao što je već spomenuto, Iran je dakle vrlo važan regionalni akter i to je dio onoga što ćemo raditi. Dakle, to je ono što će radna skupina raditi. Naravno, mi ćemo surađivati sa Europskim parlamentom, sa odborom AFET, sa iranskom, iranskim izaslanstvom. E, a što se tiče pitanja koja su postavljena, osobito što se tiče bilateralnog angažmana, ja bih rekao da je to nešto što je već započelo, ali još smo u preliminarnoj fazi. Kao što znate, e, u srpnju je visoka predstavnica Mogherini otputovala u Iran i održala je e, preliminarne razgovore sa e, predsjednikom vlade o između ostalog i budućoj suradnji Europske unije i Irana. Na drugom sastanku dogovoren je jedan e, politički dijalog na visokoj razini između Europske unije i Irana. Dakle, na e, europskoj strani to će biti gospođa Helga Schmidt, a na e, iranskoj strani zamjenik ministra Tekravenđi. Dakle, taj prvi sastanak tog dijaloga održat će se u početkom prosinca E, plan rada je zapravo pokušati identificirati bilateralne pitanja gdje imamo zajedničke interese, a također i regionalna pitanja gdje Evropska, gdje je potrebna suradnja između Europske unije i Irana. Što se tiče te regionalne dimenzije, želim naglasiti e, da je prošli tjedan zamjenik e, ministra nadležnog za arapske zemlje e, bio u Briselu e, i vodio razgovore, a razgovora će biti i još u budućnosti. Dakle, mi radimo na daljnjoj e, daljnje izgradnje tih kontakata i dijaloga sa Iranom. Mi te kanale moramo unaprijediti, međutim za to je potrebno dosta vremena. E, naravno za to je potrebno i međusobno povjerenje kako bi se moglo surađivati na tim pitanjima. Dakle sve te, e, e, sva ta pitanja i teme su međusobno usko povezana. Nadam se da je ovo bio dobar, dovoljan odgovor na pitanje koje pitanja koja e, su postavljena. Sada što se tiče drugih područja, e, na primjer energetika, imajući na umu da je Iran, e, Iran ima druge po veličini E, rezerve plina u svijetu i četvrte po veličini rezerve nafte na svijetu. Naravno da Iran može opskrbljivati Europsku uniju i doprinijeti energetske sigurnosti Europske unije. E, naravno postoji i dimenzija, trgovinska dimenzija kao što su već mnogi spomenuli, Europska unija je bila glavni trgovinski partner Irana i to može ponovo postati, to je naravno dio buduće suradnje e, i e, budućih normaliziranih odnosa što se tiče trgovine. Naravno zaštita okoliša je vrlo važna pitanje zagađenosti zraka što je osobito važno na primjer u Teheranu oni koji su posjedili Teheran primijetili su da je to tamo e, vrlo ozbiljno e, ozbiljno pitanje e, i ima još cijeli niz drugih područja transport na primjer zemlji nedostaje infrastruktura Mm, zrakoplovna kompanija je trenutno na crnoj listi u Evropske unije. Dakle, ima jedan niz, cijeli niz područja gdje je moguća buduća suradnja. Mi naravno e, radimo na tome da identificiramo područja koja, gdje je suradnja u zajedničkom interesu obje strane. E, mi smo našim iranskim partnerima e, i naša visoka predstavnica na sastanku koja je imala sa ministrom poslova za Rifom. E, već smo počeli e, razgovarati o tome. E, iranska strana je također zainteresirana i za dijalog, također i o pitanjima ljudskih prava, to je također na našoj agendi. I na kraju što se tiče otvaranja izaslanstva u Teheranu. Da, naša je namjera otvoriti to izaslanstvo, no kao što znate to je proces koji će e, trajati neko vrijeme je potrebno e, za to, između ostalog i zbog e, financijskih razloga, ali to je u svakom slučaju nešto što, e, na čemu se e, radi, potrebno nam je izaslanstvo tamo, e, trebamo imati više informacije o tome što se događa u Iranu i ako ćemo se htjeti angažirati na jednom nizu područja potrebno nam je izaslanstvo kako bismo se mogli kako bismo mogli postići rezultate u tim projektima. Dakle, međutim to su stvari koje se ne mogu postići preko noći, to su stvari koje se polako grade, a naravno sve to skupa ovisi o implementaciji samog e, nuklearnog sporazuma. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sljedeći govornik, gospodin Howitt. Što se mene tiče, ja mislim da je ovo bila vrlo e, bogata rasprava. Želim zahvaliti troje, troje panelista koji su na njihovim prezentacijama. Neću pokušati e, dati zaključke, ali želim samo reći nekoliko stvari. E, niz kolega je E, izrazio neke zabrinutosti koje postoje u parlamentu u vezi sa e, povjerenjem. Ja sam jednostavno želio reći da je to proces koji ovisi o obje strane i mislim da to moramo shvatiti. Mi ne možemo ignorirati sve ono što je rečeno. Sigurno da će postati cijeli niz tema gdje ćemo se složiti oko toga da se ne slažemo, ali važno je da se to se temelji na međusobnom e, poštivanju i e, moramo nastaviti sa dijalogom, pri čemu je važno da ne, ne nazadujemo da se ne vratimo u e, retoriku koju smo, e, smo bili u prošlosti. E, dakle, moramo identificirati područje gdje postoje zajednički e, interesi i gdje u obostranom interesu da surađujemo. Što se tiče ljudskih prava, moramo jasno reći, ja sam nekada bio E, pododbora za ljudska prava. E, ovaj parlament nikada neće pristati na kompromise što se tiče našeg sustava vrijednosti u vezi sa ljudskim pravima. Međutim, mi moramo razgovarati na inteligentan način o tim e, pitanjima. Dakle, gospodin Brok, ja i još neki drugi članovi ovog odbora bili smo u posjetu Teheranu i e, započeli smo razgovore na tu temu. E, dakle, e, također se razgovaralo o krijumčarenju droga i o tome kako se veliki broj smrtnih kazni E, izvršava upravo nad onima koji su e, uhvaćeni prilikom krijumčarenja drogi. Na, mi te razgovore moramo e, nastaviti. Jasno je da postoji velika podjela u samom Iranu u vezi sa tim pitanjima. Mi ćemo razgovore nastaviti E, mislim da tu trebamo investirati energiju i vrijeme kako bismo postigli napredak. Ja sam zahvalan e, kolegi Kanu na onome što je on rekao e, Mislim da je možda malo previše optimističan, ali ta ideja da se moraju ustanoviti zajednički standardi i unaprijediti trgovina između nas, mislim da je to vrlo važno. Kada smo predsjednik Brok, e, ja i drugi kolege bili u Teheranu, imali smo razgovore o e, i o razgovoru e, između predstavnika Irana i Izraela. Dakle, ja se nadam da će to biti dio neophodnih e, rasprava koje ćemo nužno imati. Što se tiče e, ovoga što je rečeno o izaslanstvu, ono što želim reći danas je da parlament e, nekoliko puta traži osnivanje izaslanstva u Teheranu. Naravno ne možemo učiniti ništa više nego izraziti našu spremnost E, da se to e, učini i na kraju želim reći da na temelju ovoga što smo čuli danas od naša tri gosta govornika, ovo je vrlo specijalna prilika za Europsku uniju e, i ovaj sporazum je u mnogo smislova te riječi uspjeh i za europsku diplomaciju i ono što može sada uslijediti e, su e, daljnji razgovori i veća suradnja između Evropske unije i Irana i e, naravno da postoje daljne mogućnosti da se nastavi sa suradnjom na obostranu korist. Što se mene tiče, E, radeći na ovom izvješću dok smo se e, konzultirali e, željeli smo ovim izvješćem izraziti isti onaj duh koji je također karakteristika našeg razmišljanja u ovom parlamentu Hvala lijepa kolega Haovic na ovom sažetku. Ja ću biti vrlo kratak. Želim zahvaliti našim panelistima na prezentacijama, na sudjelovanju u raspravi. Dali su nam mnogo. Mi, ćemo, e, mi smo zainteresirani za nastavak dijaloga s vama, nastavit ćemo naravno pratiti razvoj situacije. Sad se međutim postavlja pitanja, e, pitanje na koji način će ovaj sporazum biti implementiran i kao drugo e, da li će Iran biti spreman više se uključiti i u širu e, regionalnu suradnju na temelju novog e, povjerenja koje e, će biti rezultat ovog sporazuma. Dakle, radi se o situaciji u Iraku, Siriji, u Jemenu. U svakom slučaju Iran tu ima šansu odigrati vrlo konstruktivnu ulogu kako bi se razriješila ta pitanja, ja molim kolege da prestanu razgovarati. Dakle, e, uključivanje Irana u, međunarodne napore u potrazi za mirnim rješenjem, rješenjima ovih konflikata e, sada postaje moguće, dakle nadamo se da će se moći ostvariti ovaj agažman kako bi se ovi opasni konflikti konačno okončali. Hvala lijepa svima koji su e, si uzeli vremena i sudjelovali u ovoj našoj raspravi, a sad dolazimo do glasanja o mišljenju Valenciano. Kolegica Valenciano nije ovdje utoliko lakše će biti obaviti ovo glasanje. Počinjemo sa glasanjem. Molim vas da e, ako morate razgovarati e, da to učinite izvan dvorane. Također intervjui molim da se obavljaju izvan dvorane. Počinjemo odmah sa glasanjem. Kompromis 1 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 13 tko je za, Tko je za? Protiv? Suzdržan? odbija se 15 tko je za protiv suzdržan odbija se 16 tko je za protiv suzdržan odbija se kompromis 2 tko je za protiv suzdržan usvaja se prelazimo na amandman 20 tko je za protiv suzdržan, to pa ćemo provjeriti elektronički. Zatvaram glasanje. 33 za, 12 protiv, usvaja se kompromis 3, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis četiri, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis pet, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 28 tko je za, protiv, to ćemo provjeriti elektronički. Zatvaram glasanje. 25 za, 24 protiv, usvaja se. Kao što je prethodno najavljeno, kolega nema karticu, Prema tome njegov glas za ubrajamo, 25 za, 24 protiv. Kompromis 6. Tko je za? Protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 7. Tko je za? Protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis, e, pardon, amandman 40. Tko je za? Protiv, suzdržan, odbija se. 41 ko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 43 ko je za, protiv, provjera. Zatvaram glasanje. 20 naprema 28 odbija se kompromis 8 protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 44, tko je za, protiv, suzdržan. Opet provjera elektronički. 44. Zatvaram glasanje. 26, odnosno 27 za, 22 protiv, usvaja se 45 koje za, protiv, suzdržan, usvaja se. 46 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 9 tko je za, protiv, provjera elektronički. Zatvaram glasanje. 5 za 25 protiv, u svakom slučaju odbija se. Kompromis 10 koje je za, protiv, suzdržan, usvaja se. E, predsjednik se ispričava, kako nismo usvojili kompromis 9, moramo glasati o amandmanu 36. Ko je za amandman 36? Tko je protiv? Suzdržan? Odbija se. Isto vrijedi i za amandman 37. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Provjera elektronički. Zatvaram glasanje. 24 za 24 protiv. Odbija se. Amandman četiri tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Kompromis deset tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 54 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 56 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 57 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 60 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 62 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 61 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 64 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Kompromis 11 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 3, tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Amandman 5, tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 8, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se kao što nam je Alois Peterle i preporučio. Amandman 9 koji je za, protiv, suzdržan, odbija se. Elektronički ćemo glasati o mišljenju u cjelini. Zatvaram glasanje. Mišljenje je sa 44 glasa za i 3 glasa protiv uz 2 suzdržana usvojeno. Srdačno